Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolege, dobar dan. Mislim da počinjemo na vrijeme. Po francuskom običaju imamo akademsku četvrt. Nadam se da ste dobro. Imamo Prijedlog dnevnog reda možemo ga usvojiti ako nema prigovora. Vidim da nema prigovora. Imamo također i priopćenja predsjednice. Imali smo zadnju e, sjednicu CCC-a. C'est lundi pour tout le monde. Znači, danas je ponedjeljak i neću dati informacije vezano uz CCCC, nego ćemo e, to e, priopćiti tijekom sastanka koordinatora. Što se tiče zapisnika sa sjednice od 31. kolova, za to možemo usvojiti ako nema prigovora, a nakon toga priopćenja predsjednice. Mi organiziramo prvo događanje našeg odbora 11. listopada. Radi se o po prvi put u našem parlamentu da odbor otvara vrata i da sa građanima E, započne raspravu. Cijela Europa će nas gledati jer ta konferencija će biti praćena na društvenim mrežama, a također e, će e, informacije s te konferencije biti prenešene preko Twittera. Zbog toga vas molim da budete prisutni u velikom broju. Molim također da mi prije 26. to jest sutra kažete hoćete li nekog pozvati i dati imena vaših gostiju. A sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, e, prelazimo na glasovanje. Molim vas da izvadite svoje elektroničke kartice da provjerimo da to sve skupa dobro funkcionira. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i evo imamo dovoljan broj prisutnih zastupnika. Krenimo. Prvo imamo izvješće vezano uz međunarodno upravljanje oceanima, oceanima gospođe Monteiro. Gospođo Monteiro, dobar dan. Jeste li pod pritiskom? Bojite li se malo? Ne. Krenimo. Moram reći da se, sam ja zbilja u velikoj formi, super se osjećam. Krenimo, kompromis broj 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, amandman 12 je usvojen. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. Vidim da su i drugi zbilja u formi. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Amandman 18 je usvojen. kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Gospodine Kaputo, evo imamo vaš amandman. Dobar dan. Amandman 28 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 29 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 3 za protiv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 suzdržani, usvaja se. Amandman 61, da, gospodine Wim van der Kamp, želite li provjeriti 60? Otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 60, 19 e, za, 14 protiv, usvojeno. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63. Želite li provjeriti? 62 da. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. isto. 19 za, usvaja se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasamo e, oko završnog teksta, završno glasanje. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. 31 za, dvoje suzdržanih, Čestitamo gospođi Monteiro, vaše izvješće je velikom većinom usvojeno. Sad prelazimo na, zapravo nastavljamo s glasanjem i prelazimo na glasanje vezano uz prilagodbu pravnih akata iz područja pravozača u korištenju regulatornog postupka s kontrolom članka 290 i 291 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Naš izvjestitelj je Georg Majer. Krenimo na glasanje. Imamo znači ovdje skupno glasanje od amandmana 44 do amandmana 98. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ovo skupno, ovi skupni amandmani su odbijeni. Amandman 99 za Amandman 99 za, protiv, suzdržani. Amandman 99 je usvojen. A sada imamo znači glasanje od amandmana 1 do 43 za, protiv, suzdržani. To ćemo provjeriti jer nije potpuno jasno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Znači, amandmani od 1 do 43 su usvojeni. Krenimo na blok od 109 do 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 111 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sad krenemo, krećemo na amandman 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 114 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasamo od amandmana 118 do 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20, 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I završno glasanje. Gospodin Golnić, izvolite. Oprostite, gospođo predsjednice, možda se varam, no čini mi se da nismo glasali oko amandmana 101 do 106. Vi ste glasali do 98, zatim 99, a mislim da smo preskočili amandmane od 100 do 106 ili 101 do 106. Da? Izgleda da ta se to podvrđuje. Gospodine Golniš, kad sam imala ovo skupno glasanje, prvi e, prvo skupno glasanje je bilo od 44 do 98, a zatim od 100 do 106. I znači o tome smo glasali usvojeno je. Znači imamo sad e, završno glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno sa 22 glasa za i jednim suzdržanim glasom. Hvala i sada nastavljamo. Sada smo završili s glasanjem i prelazimo na izvješće o ubrzanju inovacija na području čiste energije. Radi se o mišljenju za e, odbor ITRE. Imamo e, izvjestiteljicu, gospođu Izabelu de Monte. Dobar dan, dati ću vam e, riječ, a nakon toga ću dati e, riječ izvjestiteljima u sjeni, nakon toga drugim članovima, a na kraju ću pozvati predstavnike komisije da također uzmu riječ. I nakon toga ću izvjestiteljici dati riječ da zaključi raspravu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Drage kolege, ova trenutna strategija ima cilj ubrzati inovacije u području čiste energije. Prijelaz na e, niske razine ugljika i čist izvor energije je iznimno bitna za Europu, pogotovo nakon što smo postigli potpisali sporazum, klimatski sporazum u Parizu. Mi smo se od uvijek borili i uvijek smo bili u prvom redu borbe protiv klimatskih promjena, te smo izmišljali, odnosno e, razvijali razno razne inovacije na području čiste energije te čistog prometa. Europska unija želi biti svjetski lider na tom području i želi poticati privatna ulaganja. Na taj način želi stvoriti e, pogodne tržišne uvjete za inovacije. Osim toga, moramo poboljšati i pristup europskim fondovima za one nove tehnologije koje mogu prekinuti taj jaz sa prošlošću i koje se temelje na ekonomiji koja se e, temelji na korištenju niskougljičnih izvora energije i na maloj razini korištenja e, fosilnih goriva. Evropska unija je ta koja mora surađivati kako međusobno države članice, tako i sa malim i srednjim poduzetništvima kako bi mogla provesti sve one inicijative koje su bile potaknute potpis, potpisujući sporazum u Parizu. Kako bismo to ostvarili, moramo se usredotočiti prvenstveno na prometni sektor. Možemo reći da je on jako dugo bio isključen iz toga da daje svoj doprinos smanjenju emisija ugljičnog dioksida. Time moramo krenuti sa e, održivom e, urbanom mobilnošću koja će biti ujedno i očinkovita ili pa korištenje znači e, neovisnih odnosno međupovezanih vozila i također zajamčivši drugačiju vrstu čiste energije te smanjivši i akustično zagađenje. Također se moramo usmjeriti i na stvaranje takozvanih međupovezanih i pametnih gradova i to kroz ciljeve održivosti, sigurnosti samog prometovanja i zaštite zdravlja. I na kraju htjela bih samo podijeliti s vama jedno razmišljanje koje se tiče e, sektora turizma. Svjedočimo povećanom broju turista iz godine u godinu i to je bez sumnje pozitivan e, efekt. Ali kada govorimo o korištenju jednog prometa kad reći turistima, on je još uvijek jako nizak. Kada govorimo o pametnom e, prijevozu i o čistoj energiji, nama su potrebni konkretni rezultati također na području održivog turizma. Evo, otvorena sam za vaše doprinose i sugestije, zato što smatram da e, tako važan sektor kao što je promet može odigrati temeljnu ulogu kada je riječ o području čiste energije. Hvala. Hvala, sad e, otvaram raspravu i odmah dajem riječ. Sljedećem govorniku, hvala. Radi se o vrlo važnom izvješću za borenje protiv, e, borbu protiv klimatskih promjena. Imali smo znači nedavno izvješće e, revizorskog suda vezano uz pomećanje znači e, emisija isto tako stakleničkih plinova, a moramo napraviti veliki napor kako bismo dostigli e, naše ciljeve. Ono što je važno je da u svakom slučaju ubrzamo ovaj razvoj čistih energija kako bismo znači postigli te ciljeve. I dobro je da mi stavimo svoje, osmislimo svoje mišljenje, ono što je važno da je poduzmemo brze akcije, da ubrzamo prijelaz na dekarbonizirano gospodarstvo moramo znači stvoriti u okviru takvog novog gospodarstva dobrobit građana, moramo također stvoriti gospodarske e, prilike za mala i srednja poduzeća. Što se tiče solucija energetske učinkovitosti, evropska energija na tom području avangarda, no E, isto tako e, još e, zaostajemo u mnogim aspektima na nivou i lokalnom i regionalnom. Regionalnom posebno kad govorimo o znači električnoj energiji moramo u svakom slučaju osmisliti znači na različitim područjima mjere koje se tiču tržišnog natjecanja moramo uključiti naše regije, gradove, gospodarstva, tvrtke moramo povećati e, investicije te osmisliti poslovne modele čiste energije, stvoriti poslovno okružje koje će potaknuti mala i srednja poduzeća da ulaže u održivo financiranje vezano uz borbu protiv klimatskih promjena kako bismo zbilja potaknuli inovacije na tom području. Mislimo da je inovacija ključna riječ kako bismo znači e, krenuli naprijed i jako je važno da to podcrtamo. Isto tako u ovom izveću ono što je važno komisija je također prepoznala potrebu za zakonodavnim prijedlogom, e, a kad govorimo o prometu i sustavima prijevoza, onda oni mogu dati veliki doprinos smanjenju e, emisija, no tu su nam potrebna i istraživanja te također inovacije. Moramo stvoriti također i takozvanu elektroničku e, mobilnost, moramo također stvoriti i nove, e, novu generaciju električnih vozila gdje ćemo imati znači i manje vrijeme punjenja takvih vozila, e, moramo stvoriti uvjete za preraženje većih distanci. A u tom smislu moramo ulagati i u infrastrukture. Ono što je važno je da pružimo podršku kako bi se to dogodilo u budućnosti, kako bismo stvorili dekarbonizirano e, gospodarstvo. Moramo stvoriti također integrirane e, sustave urbanog prijevoza. Veselim se e, radu s drugim izvjestiteljima u Sjeni i izvjestiteljice na ovom važnom dosjeu. Hvala. Hvala. Sada dajem Riječ e, e, skupini EKR, gospođa Foster, da li uzmete riječ u ime EKR-a? Ne. Onda prelazim na ALDE i dajem riječ gospodinu Telinčki. Izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, prije svega želim ispričati kolegu Jozu Radoša jer e, mu je kasnio let, te nije mogao danas e, biti s nama. On me zatražio da predstavim njegova mišljenja. Prije svega, e, Kolega zahvaljuje e, izvjestiteljici na ovom izvješću koji odražava zbilja važan put prema dekarbonizaciji prijevoza. E, što se tiče komunikacije, komisije te akcije, što se tiče znači osmišljavanja instrumenta za čišći promet koji će znači e, stvoriti nova inovativna rješenja na području prijevoza. Znači moramo u svakom slučaju povezati i Eh, infrastrukture i digitalne eh, inovacije. Želimo želim također istaknuti da isto tako nemamo znači ova e, zabačena područja koja su spomenata u izvješću i želimo pozvati komisiju da se znači financiranje e, prije svega usmjeri znači e, na elektronsku mobilnost isto tako integrativni transport ne samo u urbanim nego isto tako i ruralnim područjima isto tako pozdravljam i osmišljavanje stratešku agenciju agendu za istraživanje i to u okviru sedmog akcijskog plana e, i programa rada. Ono što je važno, potrebno nam je više i znanstvenih istraživanja i inovacije na području prijevoza. Mislimo da što se tiče urbanih e, e, projekata, oni su dobro pokriveni, ali ono što nam je važno da u ruralnim područjima osmislimo znači te potencijale. Isto tako, e, ono što je važno da se isto tako imamo rješenja koji se osnivaju na teritorijalnim potrebama i na individualnim potrebama. To je nešto što se treba uzeti u obzir. Kako bismo poboljšali kvalitetu života u ruralnim područjima, moramo podijeliti najbolje prakse i to u okviru održivog i inkluzivnog pristupa. Ono što je važno je da također e, ojačamo i te poveznice između e, urbanih i ruralnih područja. Ono što je važno također e, da e, bismo zadržali mlade ljude u ruralnim područjima moramo stvoriti nove mogućnosti, osmisliti infrastrukture, isto tako moramo uvesti i tehnologije, inovativne tehnologije na području prijevoza. To je ono što, što sam želio danas reći. Hvala. Hvala E, gospodine Klemička. Gospodin Kramer, izvolite. Hvala lijepo izvjestiteljici. Naš izvjestitelj u nije tu, pa ću ja iznijeti te komentare i napomene. Upravo je u gradu 70% e, krivnje za sve promjene klimatske snosi prometa. Mi znamo isto tako da su štetne emisije narasle. Stoga bez jedne prolaza na elektromobilnost nećemo moći zaustaviti Prekinut klimatske promjene. I naravno postoje i ove divne situacije kad imamo recimo petnaest su se dogovorili svi ministri prometa Europe bili usuglašeni da se više od pola transporta teretnog u Europi može prebaciti na prugu. Sad zamislite Paris, Madrid, E, London i takve gradove da je više od 50% e, kamiona nestane. A isto to, no, opće to ljudi kao e, što su potrošači ne, ne primijete zato što je promet se prebacio na željeznicu i sve štime i sve na vrijeme stiže. Međutim, zato ne dobivaju niti eurocenta nikakve potpore. I zato mislimo da je to odlučujući faktor koji trebamo tu potencirati, jer to je vrlo važno da bi nam gradovi ostali čisti. A isto znamo da je jedan od negativnih primjera one vrijednosti koje navodi komisija i koje su u Europskom zakonu ugrađene, da se dakle, te vrijednosti ne poštuju većina gradova. Međutim, ako uspijemo kamionski promet prebaciti na tračnice, onda ćemo nešto i napraviti. Zatim, elektromobilnost je divna tema, ali kad pogledate dobro, onda je 95% toga samo se govori o elektroautomobilima. Međutim, to treba ići dalje. Ja sam govorio već o teretu, o kargo dijelu, ali da sad citiram Hans-Johana Fogla, gradonačelnika Minhena prije 45 godina, e, je već rekao, pa ste još uvijek je živ, da će e, automobili u svim našim gradovima biti na električni pogon i da će sva energija biti obnovljiva. I vidite, to je već od onda vizija bila. I mi znamo da moramo emisiju reducirati kao i broj automobila. Ako neki jako konzervativni kao recimo njemački prometni ministar kaže da se 90% svih distanci u njemačkim gradovima koji bi se mogli preći E, autom se trebaju de facto više od 90% prebaciti na javni prijevoz, onda znamo koji je smjer pred nama, ako to i konzervativci priznaju. Prema tome trebamo gledati na velike probleme, ne na male. Recimo uzmite Berlin, e, Bratislava, to imamo dizel vlak koji je recimo jako, jako puno emisija štetnih iz e, emitira zato što nismo imali već toliko godina nužne sredstva da pređemo na jednu drugu straku i drugu prugu kojom je išao jedan moderni vlak koji ne bi takva emisija činio. Prema tome, to, takve stvari se moraju promijeniti i tu komisija mora pritisak izazvati stvoriti, da pogleda koji se projekti moraju sufinancirati i bih, volio bih da komisija više pazi na to kako ćemo to napraviti da ide u pravom smjeru. Dakle, elektromobilnost ne treba ići samo prema osobnim vozilima. Hvala gospodine Kramer. Gospodin Kaputo, izvolite. Zahvaljujem. Prije svega želim zahvaliti kolegici Izabeli na ovom poslu koji obavlja po pitanju ove teme. Zaista je odlična. To je jako važna tema kada govorimo o inovacijama u području čistih energija. Zato što nam govori o budućnosti Europe, o budućnosti sa niskim razinama ugljika i to je najvažnije pitanje. Naravno da poticanje inovacija se ne može dogoditi samo i isključivo preko istraživanja, a možemo reći da se na tom području zaista uložilo jako puno truda u proteklih nekoliko godina. Bitno je da se inicijativa pokrene i na području samog industrijskog tkiva Europe, odnosno da se izgradi sinergija između istraživanja i proizvodnje koji će zaista moći učiniti konkretnijom tu perspektivu nove nove industrijske revolucije. U nekim drugim dijelovima svijeta mnoga radna mjesta koja su vezana upravo uz taj prijelaz na održivost su postala stvarnost. E, vrlo vjerojatno možemo reći da u Europi na neki način smo malo spori u tom smjeru i da se moramo ubrzati pogotovo kada je riječ o inteligentnom prometnom e, sektoru. Ja bih rekao da se e, treba izdvajati sve više sredstava od strane komisije u smjeru prometnog sektora, da moramo osigurati veću financijsku pomoć našoj industriji i da moramo ponovno redefinirati zapravo e, mobiliziranje ulaganja u područje čiste energije. Hvala gospodine Kaputo. A sada se okrećem prema Europskoj komisiji. Gospodine Golniš, želite nešto reći? Hvala. Gospođo predsjednice, neću biti e, dug, mislim da se radi o interesantnom i važnom predmetu, no želim inzistirati na jednoj točci. Mislim da će se naša izvjestiteljica time baviti. Kako bismo izbjegli e, emisije CO2 povezano sa transportnim sredstvima, čini mi se da promoviramo u najviše navrata elektronička vozila, znači no, želim insistirati na tome da e, električna energija je vektora, ne izvor energije i da ju moramo proizvesti. Ili u znači, termičkim e, elektranama i onda nemamo pozitivne bilance što se tiče emisija CO2 ili imamo znači proizvodnju električne energije od nuklearne energije i tada se suočavamo sa drugim e, problemima i isto tako otporima s obzirom na opasnost takve proizvodnje energije. Moramo uzeti u obzir i to i ja kao stanovnik Pariške regije. Želim znati koje su mjere koje mogu omogućiti da prijevoz bude e, znači puno jednostavniji kako ne bismo imali velike gužve, gubljenje vremena i isto tako zbilja bili izloženi neraspoloženju stanovništva. Evo to je ono što sam želio dodati. Hvala. Je me retourne vers la commission. Je vous la parole. A sada Europska komisija daje, ti ću vam riječ. Jako je važno e, pročitati naslov, radi se o inovacijama u području čiste energije. U ovom trenutku nemamo puno izvora čiste energije, to su sunce, vjetar, to su čiste energije gdje nemamo emisija, no u Europi svi žele prijelaz na električni automobil. No, proizvodnja u ovom trenutku nije spremna i mogu reći da radnici nemaju dovoljnu obuku kako bismo krenuli na široku proizvodnju. S druge strane imamo isto tako i plin i hidrogen u budućnosti, imat ćemo svojevrsni energetski e, miks automobil budućnosti ne treba biti e, samo čist nego isto tako će biti automobil koji ćemo dijeliti, a takav automobil će biti samostalan, autonoman. Pred nama su veliki preokrati gdje e, na području energetike, inovacije i naravno tome se veselimo, a jasno je i dobro da govorimo o pravim ulaganjima. Jer ako u ovom trenutku ne uložimo u na pravi način u inovacije, onda ne pripremamo na pravi način e, budućnost. Jer E, buduće generacije susreću sa potpuno novom vrstom mobilnosti. Sada dajem riječ gospodinu Agrina iz Europske komisije. Izvolite. Uh, Hvala lijepa. Komisija bi željela čestitati Izabel Mantine na ovom nacrtu izvješća o čistoj energiji i ubrzanje inovacija na tom području. Apsolutno se ovdje sve u izvješću traži i naravno e, dodatni poticaj i mi ćemo biti vrlo sretni da to asistiramo i pomognemo kod provedbe. U srcu svih ambicija stoji naravno težnja da idemo na nisko ugljičnu industriju i promet. Mi u svakom slučaju um, smo i savjetovali da se ubrze inovacije na području čiste energije. I mislimo da to kao i usluge pametnih tehnologija e, su već izražene ne samo u našoj komunikaciji Europske komisije o čistoj energiji, nego i o strategiji za agendu koja je u svibnju 2017. usvojena za agendu pravo na putu do čiste energije i koji predviđa i zapravo akcijski plan za radni program 2018. Treba nam izazov kako bi um, općenito naš plan sada već razvili dalje o razvoju čiste energije i mislimo da će inicijativa Europskog vijeća tu puno pripomoći da se to dalje razvije. Komisija će pomoći i podupreti razvoj elektromobilnosti i sve ostale inicijative vezane za čistu energiju. Posebne akcije u okviru radnog programa 2018. i obzora 2020 e, se već poduzimaju na putu su, a sve te inicijative su otvorene i za e, ruralna područja ako žele u tom sudjelovati. Na kraju, mislimo da mi trebamo jedan koordinirani pristup među zemljama članicama i svim dionicima i to treba potencirati kako bi za buduće inicijative na tom području. Hvala vam puno na vašoj pažnji. Hvala lijepa. Time sad dajem riječ gospođi Del Monte. E, Zahvaljujem. Evo, htjela bih zahvaliti i izvjestiteljima u Sijeni, kolegama i komisiji na ovim komentarima. Da, to su bez sumnje zanimljive komentare, pogotovo kada govorimo o stvaranju novog poslovnog modela, a to je stvaranjem novih ulaganja u područje čiste energije i kao što sam ja rekla u svom uvodnom izlaganju, nešto što će utjecati na povećanje broja radnih mjesta te da porast inovacija. Naravno, mislim da moramo intervenirati i kroz novi sustav. E, taj novi sustav će uključivati samo korisnika, ali ne samo velika poduzeća, nego također i uvesti na tržište e, taj sustave za malo i srednje poduzetništvo. Kada govorimo o digitalizaciji e, i o ulasku novih operatera, ja kažem zašto ne, pogotovo kada je riječ o dijeljenju nekih aktivnosti. To više nije budućnost, to je već i sada, sadašnje Također e, slažem se s kolegom Teličkom koji je rekao da je vrlo važno ulagati i u ona udaljena područja i u ruralna područja. Ako imamo učinkovite službe, ako imamo povezane usluge, ako damo mogućnost e, prijevoza i na tim područjima, onda ćemo im pomoći e, da se ljudi prestanu raseljavati iz tih područja. Kao što je rekao kolega Cameron, kada govorimo o zakrčenjima u gradovima, mislimo da je ovdje riječ ne samo o sektoru prometa robom, nego također i o sektoru prometa osobama. Zaključit ću i time da se slažem da se ulaganja e, obavljaju i kroz Europski fond za strateška ulaganja, te vas pritom želim podsjetiti da čista energija nije samo energija kojom se možemo opskrbljivati, nego također bitno je i način na koji se ta energija proizvodi. primjer, električna energija se može proizvoditi kroz preko fosilnih goriva, što znači da nije baš toliko čista. Dakle, postoji čitav niz elementa elemenata koje moramo ugraditi u ovo izvješće na najbolji mogući način i zato zahvaljujem kolegama na doprinosu. Sigurno ćemo se još nalaziti kako bismo ove ideje uspjeli zajednički ugraditi u tekst. Hvala. Zahvaljujem gospođo Demonte. De, Del Monte. I sada e, vam kažem da je rok za podnošenje amandmana četvrti deseti. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to je <clears throat> spašavanje života, odnosno povećanje sigurnosti e, u cestovnom e, prometu u Europskoj uniji. I izvjestitelj Koh, e, sada bih vama dala reč, smatramo da je to prioritetno pitanje i također E, zbog toga što su e, brojke nevjerojatne. 135 tisuća teško ozlijeđenih i 25 e, tisuća i smrti svake godine na ulici. Dakle, to su zaista velike ljudske drame. Jedna osoba koja umre na našim ulicama također e, se može poisvjetiti sa sedam ozlijeđenih osoba, dakle takav je omjer. Sada ću dati e, riječi izvjestitelju Kohu, a nakon toga i izvjestiteljima u Sjeni. Onda nakon toga komisiji. Izvolite. Hvala lijepo na ovim lijepim uvodnim riječima. Kolegice i kolege, prošlog tjedna u jednom jedinom danu u Njemačkoj Tri velika kamiona sa prikolicama su se e, zabili u, čep prometni na autocestama i bili su katastrofalni rezultati. A recimo u blizini mog, tamo onog mjesta gdje ja stanujem je noću jedan mali transportan e, skrenuo sa autoceste i onda je izvišao njegova vozač je ispao van i onda su oni koturajući se izazvali jednu kompletnu još jedni lančani sudara. Osim toga, vozač da je bio zavezan, a nije bio zavezan, prije bi spriječio, možda bi čak preživio, ali svakako bi spriječio ovu tragediju. Prema tome vidite koliko je sigurnost bitna. Ali sad prvo želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji su podnijeli amandmane, jer su vrlo, vrlo, vrlo poticajne stvari tu iznijeli i koje ću ja vrlo rado još ili sam već zapravo uvrstio ovaj tekst. Ukupno imamo 226 amandmana, 77 amandmana su podnijeli kolege iz Otpučana, 52 socijaldemokratske kolege, 31 Aldeovci, 10 ECR-ovci, 20 Zeleni, 23 Ljevica i 13 ENF-ovci. Osobno sam sam 16 različitih amandmana zbog e, nepreciznih prijevoda s njemačkog na engleski podnio. A što se tiče rumunjskog teksta, to nažalost ne mogu provjeriti. Evo da vam dam jedan primjer u mojoj engleskoj, njemačkoj originalnoj verziji. Govorimo o jednom pomoćnom e, traktu, e, pomoćnom šporu ali to je naravno samo parcijalno dobro prevedeno na engleski, zato što e, ono što se na engleskom govori ne govori o tome da bi to trebalo biti ugrađeno u auto i sprječavati vozača da ne, zbog svoje nepažnje pređe s jednog špura, odnosno sa jednog sa jednog dijela ceste na drugi. Dakle, u svakom slučaju ću više od pola amandmana koji su podneseni sam već uzeo u obzir i uvrstio u tekst. Ja sam jako zahvalan na sve one odličnim idejama koje smo čuli od kolegice i kolega i mogu ih zapravo samo poduprijeti. Konkretno to znači prvo, imamo, imamo jednu premoćnu suglasnost o tome da se e-mobilnost treba drugčije razvijati, da bi se recimo ljudima s invaliditetom poklonila adekvatna pozornost a to se ono odnosi na čitav niz drugih stvari kao recimo ograničavanje buka i tako dalje. Zatim zaštita podataka treba biti i dalje ostati vrhovni prioritet. Jer jest da mi nama trebaju podaci kako bi došli do spoznaja koje nam omogućavaju ispričavanje nesretnih slučajeva prometnih u budućnosti, ali s druge strane to mora biti vrlo anonimno i vrlo strogo pod nadzorom. Zatim, jasne dopunske zahtjevi kod, e, za sigurnost kod teških teretnih vozila i teških ekonomskih gospodarskih vozila. Postoje recimo neke amandmani koje ne mogu poduprijeti ni podržati, ali sam svejedno zahvalan da su podneseni jer su me naveli na razmišljanje. Kod nekih amandmana se moj otpor i moje protivljenje uglavnom zasniva na tome da ti nemaju uglavnom ti amandmani baš puno veze s izvješćem drugom da izvješću žele da je potpuno drugi smjer ili treće ako smatram da su potpuno nepotrebne i suvišne u jednom e, izvješću na vlastitu inicijativu. I onda sam zbog toga došao i do uvjerenja da neke amatmane ili one dijelove amatmana koji su takvi, jednostavno ne uzimam u obzir. Zatim, navoditi točno godine i rokove do kada bi se trebao taj sustav za pomoć vozaču, za asistenciju vozaču u kompletnom izdanju ugraditi, to sam izbjegao. Iako neki kolege traže vrlo konkretne rokove, čini mi se da je to dosta proizvoljno i da apsolutno nije e, u skladu s onim što industrija i potrošaštvo mogu podnijeti. Gledajte, kolege, i ja sam zato da imamo neke rokove, i da to ne bude na, za uvijek odgođeno u budućnost. Međutim, za sad još nemamo dovoljno podataka ni o industriji, ni o tržištu, ni o potrošačima da znamo koje rokove možemo odrediti. A zatim, samo neki, recimo ako imamo ove sustave koji su visoko učinkoviti za pomoć vozaču, koji mu sprečavaju da pređu recimo s jednog traka na drugi trak i tako dalje, ako izgubi kontrolu, zaspije ili bilo šta ne vidi, koliko god to bilo važno za sigurnost, još uvijek ne možemo točni datum odrediti. Zatim, trebali bi, recimo, ovaj legislativni prijedlog za preradu one postojeće uredbe Evropske opće sigurnosti vozila predvidjeti za početak iduće godine. Mislimo da kad već govorimo o rokovima, mislimo da je to prvi korak najbitniji da se napravi, da to sve onda ide na znanstvenoj osnovi. U okviru tog legislativnog projekta onda možemo i dijelom ako one recimo stvari koje Evropska unija predlaže nisu dovoljno ambiciozne, onda možemo konkretne izmjene koje smo imali ovim amandmanima tu predlagati da se u okviru te revizije onda radi na tome da to bude revidirano u uredbi. A onda možemo i govoriti o tome koji bi ovi sustavi za asistenciju vozačima, koji ih ujedno čuvaju, bili obvezući i onda tek do kada. Nadalje su problematični oni amandmani koji umjesto jedne obveze na ugradnju ovih sustava za pomoć vozaču, zapravo samo stvaraju i donose neke poticaje. I mislim kad mi ako umjesto tog sustava tražimo samo dodatni poticaj, onda smo išli zapravo samo korak unatrag i potpuno smo ignorirali naš e, prioritetni cilj, a to je povećanje sigurnosti na cestama. Zatim, još jedna stvar, kojoj se puno govori u izvješću, to je to su uređaji za isključivanje i kako mogu općenito isključiti i sustave koji trebaju pomagati vozaču. Recimo neki kolegi traže da se ne može to što je obavezno opće isključiti, nego da on automatski ima sustav koji ga čuva i ne može de facto sam tek tako ići špura u špur i slične stvari. Neki traže da to uvijek bude isključeno i tako dalje. I mislim da generalno ne trebamo o tome puno razgovarati, jer napokon mi znamo da neki vozači, kod nekih vozača sustav mora u nekom trenutku automatski sam preuzeti da bi spriječio nesreću. A postoje druge situacije kada vozač sam treba preuzeti kontrolu od sustava koji je bio uključen da bi automatski se vozilo, zato jer je vidio da može doći do nesreće. Neki puta znamo da će čak usred preticanja mora prekoračiti nekakav E, ograničenje brzine kako bi se ispriječio jedan nesretni slučaj, a to automatski sustav ne bi dozvolio, zato vozač mora preći onda na manualno upravljanje. Mi znamo da ima takvih nepredvidivih situacija i zato ne možemo nijedna od ovih tipskih stvari nametnuti kao pravilo i obvezu. Zatim, mislim da nema još generalnih rješenja za te probleme. Neki sustavi za pomoć vožnju, kao recimo E, pitanje kočnice, nužne kočnice u krajnjem trenutku. Isto tako se ne može e, generalno prepustiti automatiziranom sustavu. Ili e-call, ili recimo održavanje u pravom traci. To su sve sistemi koji se mogu i recimo tako naprijed da ih vozač može povremeno isključiti ako treba i preći na manualno upravljanje. Ali mislim da oni amandmani kako su postavljeni nisu tu dovoljno pregledni ni sustavni. Ja predlažem da imamo recimo ovo isključivanje tog sustava za asistenciju u dva stupnja. Prvo možemo ono recimo onaj signal upozorenja isključiti, to je prvi stupanj jer to je ono što ga živcira u toku vožnje, a tek onda u drugom stupnju može isključiti sam sustav. Prema tome, ta aktivno stanje ovog sustava za pomoć vozaču se onda nakon toga može ponovno uključiti. Prema tome, oni e, zahtjevi koji traže automatsko ponovno uključivanje sustava za pomoć vozačima mislim da nisu za sada dobri i nisu domišljeni, zbog toga bih prvo razgovarao o tome još sa izvjestiteljima o sjeni. Sutra popodne ćemo imati prvi sastanak s izvjestiteljima o sjeni, a ovim 32 e, prijedloga amandmana koje smo već predložili. inače, oni su već nekoliko dana dostavljeni izvjestiteljima o sjeni da se učitaju. Zatim e, glasanje u odboru je predviđeno za 12.10. a na kraju ćemo imati sve te prijedloge ćemo našem IMCO nadležnom odboru predstaviti koji je zato dakle nadležan. I drago mi čekam današnju raspravu da mi vi date svoje doprinose i da mi možda još i pojasnite ili obogatite ove amandmane koji su podneseni. Hvala izvjestitelju. Ja sada dajem riječ gospođi Šenalovoj. Izvolite. na uvod Hvala lijepo kolege na riječi. Prvo bih se željela, zahvaliti našem izvjestitelju na kompromisima. I čuli smo već, mi smo Dakle, čuli smo da nakon naše diskusije imamo prvi sastanak izvjestitelja u Sijeni i znamo da još ništa nije došlo do kraja, upravo suprotno, tek smo počeli raspravu o ovome. Cilj izvješća je povećati sigurnost automobila na cesti i opće prometne situacije, ali ako govorimo o sigurnosti u prometu, onda znamo da još ima jako puno drugih elemenata koji se moraju povećati sigurnost njihova da bi postigli i ovu sigurnost. Nadam se da će svi ti aspekti ući na kraju u ovo konačno rješenje. pogledali smo malo ove prijedloge kompromisa, mislim da većinu možemo poduprijeti. Recimo, integrirani sustav kontrole brzine ili aktu, ažuriranje elemenata pasivne sigurnosti i tako da se puno više pazi na pješake i bicikliste dok se vozi auto, recimo i da tu ovaj sustav za asistenciju se automatski uključuje i čuva ih. Naravno, mislimo da je to sve jako dobro i mi ćemo se tu truditi to sve realizirati, postići. A na kraju mislimo da bi trebali apsolutno paziti na ova propise o tome koliko je dozvoljena količina alkohola u krvi. I mi trebamo sigurno e, praziti na to, ali ne treba onu situaciju u zemljama gdje je još jača norma to ublažavati. E, Gospodin Zlotovski, izvolite. Ja bih se priključio samo ovaj, zahvalama moje prethodnice. Vidite, i većina ljudi iz našeg kluba zastupnika EKR ili ECRS isto slaže sa ovim amandmanima. Iako vidite, i mi smo jako puno njih podnijeli. Posebno nam je stalo do amandmana 107. i 104. Tu je u pitanju sigurnost. I to ne sad za početak za budućnost, nego već za sada. Recimo, pogledajte situaciju na cestama u Poljskoj. U Poljskoj je veli jedan od velikih problema što su nam vozila na cestama sve starija i starija. Pa sad kad bi imamo ove sustave za poboljšanje, to je nešto što moramo podhitno primijeniti, jer mi imamo jako veliki broj nesreća i smrtnih slučajeva na cesti. Danas već postoje ta tehnička rješenja koje treba tražiti, učiniti ih obavezom kako bi sigurnost bila veća. Pritom je važno da se ta rješenja potiču i bitno je da se onda i automobilska industrija kao i osiguravajuća zavodi isto tako potiču u istom smjeru i motiviraju. Jer za sve je jasno bitno uvijek pitanje cijene. Sve potrošače kupce će ustrašiti, mislim odbit će ih povećanje cijena vozila zbog ovih dodatnih sustava ugrađenih zbog sigurnosti. Prema tome, tu treba jako puno raditi sa industrijom i vidjeti da se te cijene održe unutar razumnih okvira. Jer vidite, čovjek i njegovo zdravlje su sigurno jednako, barem jednako važni kao i zaštita klime. Hvala. Hvala. Gospodin Mettenburg. Zahvaljujem. Evo ja ću govoriti na nizozemskom. Dakle, e, ja ovdje mijenjam e, kolegu Jensa Rodea. I koristit ću ovo vrijeme kako bih vam e, prikazao ne samo njegovo stajalište, nego također i moje osobno stajalište. Želim čestitati izvjestiteljici zato što je napisala dobro izvješće. Ja sam podnio samo sedam amandmana upravo zato što sam iz u Sijeni u IMCO-u, a kolega Rode je podnio 18 amandmana. Dakle, on smatra i ja također smatram e, u Aldu da postoji još prostor e, za poboljšanje. Još uvijek imamo previše žrtava i u tom svijetlu smo razradili naše amandmane. Kada govorimo o našim zemljama, broj smrtnih e, slučajeva na cestama sa 2014. godine nije dovoljno smanjio, što znači da zahtijeva posebne mjere. Moji prvi amandmani stavljaju naglasak na ambicioznu Europu kada je riječ o sigurnosti na cestama. Europa bi trebala biti lider kada je riječ o sigurnosti na cestama. Trebali bismo postaviti više standarde, a to je nešto što bi nam moglo pomoći u smanjenju broja žrtava. To se sve mora napraviti na europskoj razini, kroz europski pristup i tako da izbjegnemo previše birokracije. Naš pristup treba krenuti iz najboljih praksi koje smo sakupili u raznim državama članicama i koje možemo razmijeniti. Radi se ovdje i u, o usklađivanju, usklađivanju mjera koje su se primjenjivale u državama članicama. U jednom od amandmana govorim i o tome. Također je i gospođa Senjalova je također e, spomenula e, same sustave za mjerenje količine alkohola u krvi. Kada govorimo o usklađivanju propisa i sustava koje bismo trebali imati na raspolaganju. To je nešto što je nužno, ali ne smijemo kažnjavati neke čvršće pristupe koji se primjenjuju u nekim državama članicama i koji jamče veću sigurnost. Dakle, e, kada govorimo o nekim vrstama e, znači, inicijativa, neke od njih nisu pomirljive, a trebali bismo ići kra, ka recimo nultoj razini, znači nultom promilu e, dopuštenog alkohola u krvi. Postoje ovdje i neki prekogranični slučajevi i vrlo je teško nadati se da ćemo imati zajedničku europsku politiku prevencije e, nesreća, a s druge strane pak govorimo o razlikama između država članica kada je riječ o određivanju dozvoljene dopuštene razine e, alkohola u krvi. E, još jedna od stvari je, koja je iznimno bitna, a to je pristup informacijama i to sam spomenuo i na odboru IMKO. Dakle, e, s obzirom na ovo izvješće komisije u kojem se kaže da barem jedan auto na pet je manje siguran od onoga što se zapravo ispostavilo e, prilikom testiranja raznih područja sigurnosti. Dakle, e, to je ono što je itekako problem, što znači da jedan e, auto zapravo ne odgovara rezultatima testiranja. To bi značilo da zapravo vozilo ne odražava sigurnost i mi nemamo dovoljno razrađene sustave koji bi to mogli utvrditi i zajamčiti da će apsolutno sva vozila biti na toj razini. Dakle, E, znači, to se može povezati sa slučajem dieselgate Odnosno, moramo krenuti od pretpostavke da su automobili sigurni. Ako kupi jedna osoba isti automobil u Nizozemskoj, Francuskoj ili Njemačkoj, taj automobil zaista mora odražavati iste standarde sigurnosti. Što se tiče amandmana kolega. 124 i 125 su znači, amandmani s kojima se e, slažem. Što se tiče znači, e, same kompetentnosti i profesionalne kvalifikacije za vožnju, odnosno e, svih oni koji su podobni za vožnju, ja smatram da je bitno da se u školama E, vožnje također procjenjuje i kompetentnost same osobe da bude vozač. Kada govorimo o sigurnosti e, osoba, vidim da postoji visoki konsenzus po pitanju korištenja tehnologije i ugrađivanja inteligentnih sustava za mjerenje i ograničenje brzine. Recimo to je amandman 149. Ja potičem komisiju da uvede mjere koje će se odnositi na taj aspekt i također da naprave klasifikaciju učinkovitosti određenih sustava koji su ovdje predloženi. Evo, ovdje govorim i u svoje ime, ali u ime zastupnika Jensa Rodea. On je taj koji će e, pregovarati po pitanju kompromisnih amandmana. Ja smatram da je sutrašnji sastanak iznimno bitan i da će biti bitna rasprava o tome. Evo, kada govorimo, e, znači svaka žrtva na ulicama je žrtva previše. Hvala vam. A sada gospodin Kramer, izvolite. Gospodine Kramer, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih se isto prvo zahvalio izvjestitelju na dobroj suradnji i moram isto naglasiti kako je jako puno naših zahtjeva već preuzeto u kompromise, ugrađeno i puno hvala na tome. Pogotovo ovi recimo loši sudionici i nezaštićeni jadni sudionici u prometu ranjivi kao što su pješaci i biciklisti, oni su tu posebno, njihova zaštita je posebno naglašena i uzeta u obzir. Iako mi stalno govorimo o sigurnosti u prometu i pojačavamo različite tehnička rješenja u autima, oni i dalje stradavaju. Mislim, mi vidimo da postoje aktivni problemi sigurnosti, ali postoje i moguće rješenje. Mi smatramo da ta rješenja tehnička moraju onda biti obvezujuća, jer samo dati poticaj na to ili pozvati vozače da to se promjene auti, tako to nije dovoljno da onda zatim moramo razjasniti kako bi ovi sustavi automatski za asistenciju vozača se mogli isključivati, kako se ponovno uključuju i tako dalje. Ne može biti da ih vi imate, a onda da vozač jednostavno ih isključi i onda vozi sve brže i brže, recimo, i nikoga ne može više kontrolirati a recimo u Berlinu je jedan u zoni gdje je dozvoljen 30 km na sat uhvaćen sa 150 km na sat. Prema tome, ne može vozač tek tako isključiti ove automatske sigurnosne e, sustave. Zatim, trebali bi isto tako e, onda poreznom politikom poticati još dodatno sankcioniranje onih koji se ne pridržavaju ograničenja brzina. I naravno kako ćemo tu naći put da to riješimo ne znamo još, bit će teško, ali to moramo nekako učiniti obvezujućim i nemoguće isključiti. I zatim mislimo da moramo toj komisiji vrlo jasno reći kako bi ona napokon izašla na lice dana sa nekim prijedlogom zakona. I da su oni to već prije dvije godine napravili više na kompletnu reviziju postojećeg propisa i sadašnje uredbe, ne bi ove cijele rasprave sad bilo. Međutim, nisu ništa napravili, a svako njihovo doljnje otezanje, i okljevanje košta na kraju još puno više novaca, ali i puno više mrtvih u prometu, što je najgore. A vidite, u nekim zemljama imamo situaciju da broj mrtvih i ranjenih u prometu svake godine stalno raste, iako smo raspravljali kako i svakakve mjere su poduzete da se tu sigurnost pojača. Međutim, bez obzira na ono što se recimo u je uspjela u velikom broju zemalja Europske unije nije i kao što smo rekli, fakti nas tjeraju da nešto poduzmemo. Hvala lijepo. Pa- Hvala, gospodin Ertug, imate riječ, izvolite. Hvala lijepo i s moje strane. Prvo izvjestitelju. Mislim da tu ima jako puno važnih elemenata u tom izvješću, a ako god poznaje kolegu Koha, onda zna da on već godinama zapravo opominje i upozorava na ovu situaciju sa sigurnošću u prometu i da se tu mora nešto učiniti. Mislim da je ovdje zaista e, pažnja usmjerena na prave najvažnije točke koje trebaju, elemente koji trebaju se izmijeniti da se pridonese sigurnosti na cestama. I mislim da ne škodi da ne zaboravimo još i uvjete rada koji vladaju na cestama Stoga mislimo da bi kontrole te uvjete rada i pogotovo poštivanje radnih i socijalnih propisa mogli dati jedan ogroman doprinos kako bi na ulicama bila sigurnije, veća sigurnost. Ja ne znam sad sve ove nesretne slučajeve koje su ovdje spominjani kao konkretni primjeri, ali rekao bih da su možda ti e, kamioni koje je spomenuo kolega Kohova, tri kamiona u jednom danu na tri mjesta na njemačkim autocestama su se zabubali u prometne čopove, možda čepove, dakle zaustavljene kolone vozila i napravili tamo marije i žrtve i sve ostalo. Možda su bili premoreni ti vozači kamiona, ja ne znam detalja, ali možda se nisu pridržavali onih obaveznih vremena odmora i svega ostalo. Dakle, kao što moramo se pridržavati svih propisa, a zatim mora biti održavanje vozila na visokoj razini, kao i međutim prometne infrastrukture, cesta i svega ostalog, mostova i tako. To su sve važni faktori koji pridonose našoj sigurnosti na cesti. Svi od nas nedvojbeno znamo onu situaciju kad recimo imate prometne znakove uz cestu na koje zapravo kod kojih niste sigurni šta oni točno govore i prema kojoj strani su okrenuti jer su se ili oštetili ili izokretali. Prema tome, onda isto tako markacije na cesti moraju biti vrlo, vrlo jasne. I danas znamo da kad govorimo o ovim novim sustavima za asistenciju vozaču, onda znamo i da sve markacije na cesti, ono kad je iscrtkano za trake, bilo šta što imamo, mora biti potpuno novo, jasno, vidljivo, kao što i ono sve što je unutra ugrađeno mora biti tehnički ispravno, kako bi auti to mogli iščitati. To je onaj glavni dio ovih sustava za asistenciju vozaču, zapravo automatskom pilotu u auto, ako ćemo tako. Kad pogledamo broj žrtava koji raste, onda znamo da još na cestama su i dalje najranjiviji ovi nezaštićeni kao biciklisti i pješaci i zbog toga se u budućnosti mora još više paziti na to da se e, pješački putevi i biciklističke staze posebno osiguraju i da se oni prošire, da imaju više mjesta u uličnom cestovnom prometu. Mislim da je to isto jedna od odlučujućih faktora jer ko od vas još nije vidio da recimo pješaci moraju prolaziti uskim, malim prolazima, a vozila i auti trebaju sve više i više mjesta za sebe. I onda se recimo pješaci i biciklisti gužvaju, guraju i svakako da su ugroženi i više izložene mogućnosti da ih vozila, da ih vozila pokupe i izazovu gadne nesreće. A osim toga je vrlo često vi znate ko su recimo najjači, najčešći sudionici prometa, to su teretna vozila. I najčešće onda se događa da samo takva teretna vozila pokose ove ranjivije sudionike u prometu. Mislim, moram tu u tom kontekstu pohvaliti komisiju ipak za neke stvari, jer su recimo kabine teretnih vozila sad po službenoj dužnosti se moraju preoblikovati tako da ne mogu više recimo imati onaj mrtvi kut kroz prozore jer zahvaljujući onim mrtvim kutovima koji su kod starih kabina vozača na teretnim vozilima postojala je bilo jako puno nesreća. A kod osobnih vozila mislim da će u budućnosti biti, mislim da će to proizvođači morat paziti na to, morat paziti da postoji zaštita od sudara, da koja predviđa i jednu zonu, da ako dođe do sudara, da se onda izbaci jedan jastuk ili neka zaštita i prema tom ili biciklistu ili golom pješaku, tako da na tom mjestu sudara se njega dodatno zaštiti i da ne bude onda možda se izbjegne recimo i najgori smrtni slučaj ili najgore povrede njegove. Ako se ne veram do 2020. se e, bismo mi željeli broj stradalih u prometu na europskim cestama godišnje smanjiti na 15 tisuća iako znamo da je svaki mrtav preveli, pre, ali vidite koji imamo broj za sada, koji je bio i koliko nam još fali da to postignemo. Hvala gospodine Ertuga. Sada se okrećem prema Europskoj komisiji i dajem riječ gospodinu Peteru Brodjesu. Izvolite. Thank Hvala i hvala vam gospodine Koh na vašem izvješću. E, da ne govorimo već o svim ovim amandmanima koje smo do sad vidjeli. Jer mislimo, stekli smo dojam da svi oni kao izvješće i amandmani idu u pravom smjeru. Stoga možemo biti vrlo kratki kao komisija u ovom času. Mi se zapravo radujemo e, da vidimo i ove kompromisne amandmane kad ih vi dogovorite i kad prođe to je odbor. Ja imam samo nekoliko malih možda e, točaka na koje bih krenio pozornost, a to je recimo ambicije komisije glede ovog određivanja rokova. Mi jako teško i naporno na tome radimo, vjerujte. I to je, za, za, da bi tu uspjeli, treba nam jako, jako puno podataka od svih mogućih dionika i što se tiče sigurnosti i što se tiče tehničke izvedivosti, ali bog me i e, financijske strane, dakle moramo jako puno s industrijom razgovarati, ne samo sa znanstvenim razvojem. I onda govorimo o jednom ogromnom paketu mjera koje se tu moraju predvidjeti. Mislim da ima tu recimo jedan paket od najmanje 20 različitih mjera koje će se morati poduzeti da bi to sve stupilo na snagu i da bi tu to raščistili kako će izgledati sustavi za asistenciju vozačima. Mi smo na putu s tim, ali to će trebati još vremena i to će biti jedan od najambicioznijih naših pothvata. Međutim, dobra vijest je da pokušavamo završiti sa sada i očekujemo da ćemo brzo biti gotovi sa završetkom procjene učinka, što je bio jedan ogroman isto napor. I želimo da do prvog kvartala iduće godine imamo onda prvu verziju prijedloga gotovenu. Prema tome, molim vas da se strpite još malo, malo, malo, ali vas uvjeravam da će vam se to čekanje isplatiti, jer naš prijedlog će onda, po našem mišljenju, biti jako dobar. Est-ce que vous Možete li, molim vas, e, ponoviti datum, da li se radi o prvom ili drugom semestru 2018. godine što se tiče prijedloga komisije? Ma bolje od toga, rekao sam prvi kvartal iduće godine. Alors, tout le monde est témoin. Dakle, svi su svjedoci što se tiče znači Europske komisije da trebali smo dobiti prijedlog o sigurnosti u prometu u prvom tromjeseću 2018. godine. A sada dajem riječ e, gospodinu izvjestitelju, gospodinu Koh, izvolite. Evo i s moje strane još jedan puta hvala na svim ove, ove poticajnoj diskusije. Ali mislim da bi svejedno trebali pogledati još jedan put našu temu. Spašavanje života. Kako, znači, u, središtu razmatranja mora biti sigurnost vozila da bi se spasili životi. A sve ostalo što e, treba isto uzeti u obzir, i to ćemo mi uzeti u obzir, slažem se, ali nije to sad ono središte kojim se mi bavimo a mislim da je sigurnost vozila car safety trenutno ono najbitnije da bi se spasili životi, ali mislim to moće Evropski parlament ostalom o tome glasati. Hvala gospodinu Svetovskom na ovoj orijentaciji da se ovaj, ne moramo samo sa, sa osiguranjima i ostalima govoriti, nego i sa proizvođačima, s industrijom, jer to je jasno, njih moramo oni moraju biti isto tako naši dionici koje ćemo involvirati. Ali to niš uvijek nije dovoljno s njima govoriti ili motivirati, nego moramo obvezu nametnuti da se obvezno uvedu ti automatski piloti u autima. Gospodine Ertug, što se vas tiče, ja sam sve što ste rekli tu pribilježio i mislim da se to može još debelo izgraditi, uzeti u obzir i na tome još dalje graditi. Gospodin Kramer je još jedan puta tražio da Evropska komisija što prije izađe sa prijedlogom ovog zakona o opće sigurnosti na cesti, dakle reviziji postojećih propisa i uredbe, ali evo sad smo upravo čuli od komisije da bi to trebao prvi nacrt teksta izaći u prvom kvartalu iduće godine. dragi Ismail Ertog, ne znam da li ćemo se na ovom obliku sad ću u ovom izvješću razgovarati o uvjetima rada i uvjetima pod kojima se sve na cesti odvija. Mislim, ovdje nam je sad bilo prvenstveno izvješće posvećeno sigurnosti vozila, ali nismo još govorili o tome da li su nam E, vozači kamiona odspavali ili nisu ili poštivali socijalne zakone. Mislim da je to za jedno drugo izvješće. Zatim pitanje zaštite kod sudara. Dakle, tu podvlačim apsolutno da si u ovom pasivnom području E, isto pojača sigurnost. Tako da recimo baš ovi najkrhki sudionici kao što su pješaci i biciklisti budu zaštićeni ako zbilja dođe do jedne nesreće. Ako na njih neko lupi da imaju dodatnu kreš za onu, odnosno zaštitu neko, da ne bi se to ublažio taj udarac. I vidite mi to su dakle mislimo da glavni cilj je za mene još uvijek sprečavati nesretne slučajeve. E sad, da li ćemo mi to i kroz jačanje pasivnih mjera i sve aktivnih, to je druga priča. Hvala gospodine Koh. Znači imat ćemo glasanje u 9 sati 12. listopada u odboru, a 11. listopada u 10 sati u okviru našeg odbora će se znači provesti saslušanje gospodina Jean Toda koji je znači zadužen za e, sigurnost u prometu, cestovnom prometu koji će govoriti o najboljim praksama koje su nam potrebe na europskoj razini. Hvala vam, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, izlaganje komisije e, glavne uprave MUV o prijedlogu revizije uredbe 868 2004 o tržišnom natjecanju u zračnom prijevozu. Sada pozivam gospodina Filipa Kornelisa. Tu ste. Gospodine Kornelis, želim vam dobrodošlicu u našem odboru. Dati ću vam riječ na otprilike desetak minuta, a nakon toga ćemo čuti našeg izvjestitelja gospodina Pipera. Dajem vam riječ i još jednom vam želim dobrodošlicu u našem odboru. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice, dobar dan e, svim članovima odbora ja sam pripremio isto tako diapozitive kako bi vam predstavio prijedlog komisije o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i želim vam zahvaliti na prilici koju ste nam dali da vam predstavim taj prijedlog. Prije svega, prije nego što krenem u detalje ovog prijedloga, moram istaknuti da se ovaj prijedlog treba vidjeti u širem kontekstu naše strategije za zrakoplovstvo. Radi se o perspektivi e, važnosti zrakoplovstva ne samo kao sektor, nego isto tako kao podrška širom europskom gospodarstvu. Radi se o komunikaciji o strategiji zrakoplovstva koje i strategiji e, zrakoplovstva za Europu koje je komisija usvojila e, u 12. mjesecu 2015. godine, a cilj je znači znači isto tako e, iskorištavanja svih mogućnosti i na domaćem i znači na e, međunarodnom planu. Ova strategija je bila pozdravljena, a ono što želimo postići, postići da je europsko zrakoplovstvo e, što bolje povezano sa trećim zemljama na imamo a za e, uredbu imamo mandat i cijeli niz drugih inicijativa a jedan od recentnih e, prijedloga je znači komunikacija o otvorenoj i povezanoj Europi iz lipnja ove godine ova inicijativa je uključila cijeli niz različitih pod inicijativa. Mi smo osmislili smjernice vezano uz e, vlasništvo i kontrolu i primjenu. Isto tako smo osmislili smjernice o e, obvezi javnih usluga kako bismo e, omogućili da se borimo protiv ograničavanja rasta na, u europskom nebu. Isto tako želimo zadržati kontinuitet te postići opći cilj povećanja i zadržavanja leadershipa europskog e, zakonodavstva, e, europskog e, zrakoplovstva. Ovim prijedlogom se prije svega želi povećati konkurentnost tog zrakoplovstva. Što se tiče ovog prijedloga, nadam se da će u parlamentu procedura početi što je prije moguće i da će se glatko odvijati, a ono što je važno je da znači naglasimo povezanost između e, znači zračnog prometa i drugih vrsta prometa te e, s druge strane gospodarskog rasta vidjeli smo na primjer iz prošlih e, iskustava da smo imali deset da 10% e, povezanost, e, povećanje povezanosti također vodi povećanju gospodarskog rasta, znači isto tako povećanju od 0,5% BDP-a. Isto tako što se tiče povezanosti na unutarnjem tržištu, ona se jako povećala i sada imamo više od 23 tisuće letova na dan, to je bila brojka iz 2016. godine u odnosu na 10.000 prije 25 godina. Mi smo znači ovdje također e, proizveli i nekoliko grafova kako bismo ilustrirali ovu povezanost. Možemo reći da povezanost e, ima cijeli niz različitih aspekata, prvo svega direktna povezanost gradova. Ovdje na ovim slajdovima možete vidjeti gore lijevo povezanost iz Lisabona, a u zelenom tu imamo znači povezanost e, koja je osigurana europskim e, prijevoznicima, u zeleno ne europskim e, prijevoznicima, a plavo vezano za linije koje znači iskorištavaju i europski i neeuropski prijevoznici. Na primjer, e, znamo da je Portugal jako dobro povezan sa Brazilom i to nije iznenađenje. Drugi primjer je desno gore. I ovdje imamo znači povezanost e, iz e, veze iz Staljina i to iz Taljina prema Tokiju. To je neizravna povezanost, to je dobra ilustracija toga. Ovdje vidite znači sljedeću šemu, neizravna povezanost e, je jako važna, to je jedini način da iz Estonije se dođe u Japan. Imamo cijeli niz različitih opcija, a to te linije iskorištavaju i europski i ne europski prijevoznici. E, ono što je važno je da imamo što veću konkurentnost na takvim linijama i to je u interesu svih građana i u Estoniji i u Europi. Ovdje imamo znači e, e, platforme kojim se osigurava ta neizravna povezanost unutar Europe i izvan Europe, a dole e, desno imate znači ova ta, ovaj takozvani hub platforma u Parizu i povezanost unutar Europe iz Pariza. Znači ako ste povezani sa Parizom, onda ste povezani i sa ostatkom Europe. A na lijevo dole vidite direktnu povezanost iz Varšave. Ovdje imamo znači također i e, linija koji iskorištavaju europski i neeuropski prijevoznici. Ono što mi želimo je stvoriti prave mogućnosti za prijevoznike što se tiče konkurentnosti i unutar i izvan Europske unije. Kada e, se ta konkurentnost ugrožava, unutar Europske unije imamo sve instrumente na raspolaganju, imamo znači unutarnje tržište, imamo isto tako cijeli niz pravila što se tiče diskriminacije, nije e, znači dozvoljeno diskriminiranje što se tiče prijevoza, no izvan Europske unije to možda nije uvijek slučaj možemo naravno možemo e, sanjati o idealnoj situaciji gdje nemamo ni diskriminacije, ni e, nepoštenih, nepravednih e, e, praksi, no to je ipak nešto što može postojati te može dovesti do smanjenje konkurentnosti na takvim tržištima te dugoročno smanjenju broja prijevoznika, a time i smanjenje povezanosti. Ako imamo manje prijevoznika, onda isto tako i cijene se povećavaju. Mi smatramo da to nije dobro ne samo za e, zrakoplovne prijevoznike, nego i također za europske građane. U e, zrakoplovstvu za razliku od drugih e, sektora nemamo znači E, znači pravila vezano za zračni prijevoz e, u okviru VTO, imamo IKO, e, ali u okviru IKO-a nemamo jasna pravila vezano uz konkurentnost tržišno natjecanje i nemamo takozvani globalni režim. Isto tako vidimo da većina bilateralnih sporazuma na području zrakoplovstva ne rješava pitanja nepravednih i nepoštenih praksi. Zbog toga mi vjerujemo da je važno da dopunimo naše instrumente e, od instrumentima e, e, u okviru politika i kako bismo mogli intervenirati tamo gdje je potrebno. Mi smo naš prijedlog osnivali na E, primjerima koji postoji, postoje u drugim e, područjima, posebno u okviru uredbe o preprekama trgovini. Mi smo to napravili zato što nismo sad e, željeli počinjati od početka nego osmisliti e, postupke e, koji će se nadograđivati na ono što postoji već mi smo znači također pozvali kolege iz glavne uprave za trgovinu i tržišno natjecanje da nam pomognu u osmišljavanju radi se znači o ovim instrumentima koji su šire zamišljeni mi bismo željeli u svakom svakom slučaju imati globalne rješenja o kojima se pregovaralo. E, želimo u svakom slučaju na nivou IKO-a e, osnažiti pravila na globalnoj razini oko, e, oko kojih se dogovorilo također na globalnoj razini i ova uredba ne zamjenjuje normalno tržišno natjecanje na tržištu. Naravno, imamo e, prijevoznike koji su odgovorni za svoju konkurentnost, oni moraju nuditi e, dobre proizvode i mi ne želimo ni u kojem slučaju se sad miješati u ta pravila tržišnog natjecanja. Ova uredba se ni u kojem slučaju ne može koristiti kao sredstvo protekcionizma. Mi se nadamo da će ovo biti instrument odvraćanja, a ono što je važno je da se takvi instrumenti ne koriste često, nego vrlo rijetko, na sama činjenica da one postoje, stvaraju određeni okvir. Ponekad e, je e, jednostavno dovoljno da se i evociraju e, mogućnosti korištenja instrumenta iz takve uredbe da e, se situacija riješi. Nekoliko riječi o ovom prijedlogu. Što ovaj prijedlog pokriva? Pokriva, znači situacije gdje u trećim zemljama imamo kršenje međunarodnih obveza ili ili imamo prakse koje su diskriminatorne te dovode u pitanje tržišno natjecanje te negativno e, djeluju na tržišno natjecanje. Znači to može, mogu biti situacije gdje su uključeni e, europski prijevoznici i drugi prijevoznici. A ono što želimo riješiti je da je, mogućnost e, znači dovođenja u opasnost ili štetu nanošenje štete europskim e, zračnim prijevoznicima. Znači, s jedne strane imamo znači, kršenje međunarodnih obveza, a drugi slučaj kad imamo e, nepravedne prakse kao, na primjer, e, nepošteno tržišno natjecanje. Kako e, to sve funkcionira? Naš prijedlog je sljedeći. Znači, žalbu, zapravo tužbu može pokrenuti Europska država članica, prijevoznik, udruga prijevoznika ili komisija na vlastiti vlastiti, e, vlastitu inicijativu. Ako, na primjer, e, određeni sudionici na tržištu oklijevaju. Isto tako, e, tužba, prigovor mora doći do komisije sa podastritim dokazima. Mi očekujemo znači do, gdje ćemo imati ako ništa drugo početak dokazivanja i nakon toga mi ćemo kao komisija provesti istragu da li znači e, je e, potrebno znači da se provede takva istraga i da li je to u općem interesu Unije nakon toga se provodi istraga. U tekstu mi predlažemo da se takva procedura obavlja u okviru maksimalno dvije godine. Nadamo se da će to biti e, manje, ali u svakom slučaju e, bilo nam je važno da odredimo taj rok zbog pravne sigurnosti, a isto tako smo i osmislili e, proceduru u hitnim slučajevima. Također, ono što je važno je da e, eksperti država članica mogu sudjelovati u takvim istragama, oni posebno e, ponekad imaju posebna znanja o specifičnim situacijama. I oni pomažu komisiji u provođenju dobre istrage. Isto tako e, imamo i to pravo svih uključenih strana na obranu i znači potrebu da oni svi budu uključeni u postupak e, u postupak. Ono što na čemu inzistiramo je na e, činjenicama. Mi u svakom slučaju pozivamo sve strane da podastru činjenice, no mi ćemo odlučiti na osnovu onoga što smo dobili. Ako određene strane ne surađuju, onda će naša perspektiva biti um, takva da ćemo odlučiti na osnovu onoga što smo ustanovili kao činjenice. Koje akcije se mogu poduzimati? Kao što sam rekao, prije svega ćemo uh, u prvi plan stavljati uh, pregovarana rješenja. Mi imamo sporazume i izuzetno je važno da se uh, pitanja rješavaju u okviru suradnje. To je moguće čak i u trenutku provođenja istrage. To je jedan element e, odvraćanja. Ono e, što je za nas zapravo krajnji e, postupak je korištenje takvog instrumenta. Europski sveobuhvatni sporazumi imaju znači cijeli niz instrumenata sadržani u svojim e, tekstovima i mi ćemo koristiti sve mogućnosti e, u okviru tih postojećih sporazuma. Što se tiče bilateralnih sporazuma sa državama članicama, ako E, postoji e, potreba za rješavanjem problema, prije poduzimanja akcija moramo e, pozitivno odgovoriti na tri pitanja, znači da li postoji diskriminatorne prakse, da li to šteti prijevoznicima, europskim prijevoznicima, te također da li postoji poveznica između štete nanesene prijevoznicima i takvih diskriminatornih praksi. Ako na osnovu dokaza se odgovori pozitivno na tri, tri pitanja, onda komisija može poduzeti mjere kako bi riješila to, e, taj problem nanošenja štete. E, cilj je da se nametne, na primjer, fin financijska globa ili svota koja će odgovarati e, visini štete koja je nanesena samom prijevozniku. Takve mjere neće biti automatski rezultat istrake, čak i ako istraga zaključi da je odgovor na ta tri pitanja da, ipak na kraju ćemo imati ovaj test općeg interesa Europske unije. Mi ćemo tu procijeniti da li akcija na tom području neće više štetiti nego koristiti. Znači mi ćemo provesti na neki način tekst korisnosti i koristit ćemo e, znači testove koje e, postoje na drugim područjima, korist za potrošače, za poslovni sektor i isto tako eventualno mjera koja ne, neće pogodovati ni samom prijevozniku. I možemo nakon toga zaključiti da neće e, biti u interesu Europske unije da se provedu određena djelovanja. Ako mi poduzmemo akcije, moramo e, podcrtati to da ne, nećemo staviti u državu članicu ili Europsku uniju situaciju da krši odredbe već sklopljenih sporazuma. Mjere moraju biti proporcionalne, kao što sam već e, objasnio, ne možemo imati znači nikakav kazneni element, nego se time na neki način treba kompenzirati na nesenu štetu. I kako bih zaključio i sažao Naš cilj je da stvorimo konkurentna tržišta unutar i izvan Europske unije, da imamo nediskriminatorni pristup e, tržištima, kao što je to slučaj u Europskoj uniji, da e, povećamo tržišnu, tržišno natjecanje i povezanost, te u konačnici stvoriti više e, izbora i mogućnosti povezanosti za naše putnike. Hvala. Gospodine Kornelis, vi ste nam sad tu ocrtali zapravo kakav će biti program rada komisije, a sada otvaram raspravu. I e, započinjem sa gospodinom Piperom, našim izvjestiteljem. Izvolite. Ja, vielen Dank, Frau Ähm, Hvala lijepo. gospodinu Cornelisu i komisiji. Mislim da je ova bila vrlo jasna, transparentna i u rezultatima vrlo uvjerljiv prikaz, prezentacija. Doista, vidite, kod tog pitanja poštenog tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu, tu treba još poraditi na tome, tu imamo još velikih rupa. I znamo recimo da kod zapravo nelojalnih praksi kod određivanja cijena isto nije puno tog učinjeno. I znamo da recimo u nekim drugim dijelovima svijeta postoje e, sredstva za odvraćanje i zastrašivanje koje i ti instrumenti pomažu ipak od toga primjerice u SAD-u, ali kod nas i ne, to postoji teoretski je sve skupa poznato, međutim kao što imamo i propise predviđene, ali zapravo nije dovoljno učinjeno jer to ne diruje dovoljno odvraćajuće. Prema tome, e, tu ima potrebe da se još puno tog napravi i prvo trebamo krenuti sa, da kažemo, soft e, prijedlozima, sugestijama, e, sprječavanju sporova, kao što ste sami rekli, trebamo s tim krenuti, jer vidite i mislimo da se više od 90% čak i različitih sporova među državama može na jedan e, mek način riješiti. A onda u drugom stupnju, recimo bi bilo da komisija čak moderira neki proces koji se vodi pred međunarodnim E, organizacijom za, civilni promet pred Ikaom. a to se sad već i događa pomalo. No, ako još i unatoč svemu tome što se zbiva, se i dalje događa da neki zračni prijevoznik u Kini, Rusiji, arapskom zračnom pronosti ili bilo gdje, unatoč svemu tome biva diskriminirana i da evropski ponuđači dobivaju jako, jako teško vrlo loše slotove i jako teško uopće dobio mjesto za, za, za sljetanje i poljetanje na aerodromima uz povećane cijene i onda im se recimo i od zatim ih se izlaže različitom maltretiranju i e, nemaju sva prava na, u zračnim lukama kao drugi i samo jako loše slotove i tako dalje, onda vidimo da se tu vrši diskriminacija prema njima i onda moramo imati neke instrumente u ruci kako bi tu djelovali evo teoretski nam je poznato, ali u praksi baš to ne primjenjamo, tu treba činiti. I ovaj novi europski zakon koji se tu priprema će biti jedan novi instrument za odvraćanje i za sastršivanje ako hoćete, koji će još godinama biti od koriste. I sad samo da moram reći onima koji se brinu da ćemo mi sa tim propisima zapravo vlastitu konkurentnost ograničiti. Ne, to nije tako. Mi nećemo narušiti tržišno natjecanje u Europi, ne, ali ćemo na taj način spriječiti diskriminaciju prema našim zračnim prijevoznicima na trećim tržištima. I mislimo da će se to već idućih godina početi sve odvijati i morat se primjenjivati, jer vidite, ako to ne bude tako, onda će čitave zračne luke ili cijeli neki koridori ili linije stalne ili neke regije zapravo ispasti i neće biti isključeni iz prometa i tu će i država jako patiti. Zato se mora nešto učiniti. dakle, nije samo da pojedini zračni prevoznik biva diskriminiran. To ima posljedične velike djelovanja. I mislim da će moj klub zastupnika tu e, insistira da se tu političke stvari promatraju i političke poante iznesu Zbog toga smo vrlo optimistični prema ovom što je komisija iznijela i još jedan puta naglašavamo da ovaj prijedlog komisije ide u pravom smjeru po našoj ocjeni. Hvala lijepo. Hvala gospodine Piper. Gospođa Prost, izvolite. Mikrofon. Hvala lijepo i vama, e, gospodine Kornelis, doista hvala na ovom transparentnom i dobrom prijedlogu koji ste nam danas ovdje pred prezentirali. Doista je moj klub zastupnika i ja sam u prošlosti smo stalno ukazivali na ove neodržive uvjete rada i diskriminaciju među zračnim prevoznicima i tražili smo da to bude zagarantirana globalno poštena i fer e, konkurencija. A vidjeli smo da se tu događaju vrlo loše prakse i loše stvari. Sve skupa je pogašano time da se čak i unutar Europske unije su postojali socijalni dumping i tu je krenuo jedan nepoštena konkurencija koji onda naše zračne prijevoznike Europske unije u međunarodnoj usporedbi, komparaciji međunarodnim cijenama jako uništavao i činio potpuno nekonkurentnim. Prema tome mi moramo nešto činiti da se obranimo i zato doista ohrabrujem i potičem da se ti instrumenti donesu u svoje i počnu koristiti jer kao prava jedna ekonomska sila Evropska unija si ne može dozvoliti da trpi nepoštene metode potkapanja i tržišnog, poštenog tržišnog natjecanja i moramo reagirati. Mi ne možemo to više tolerirati bez da poduzmemo protumjere. I molimo, nemojte, naša poduzeća recimo se su kontinuirano u različitim opasnostima. Stoga e, apsolutno tražim od zemalja članica i vijeća da hitno reagiraju i da vrlo brzo usvoje taj prijedlog i da dakle to ne otežu dalje. Komisija će kod svog nacrta možda je trebala biti malo ambicioniranija, malo više ambicija, ali sve u svemu to su već prvi konkretni instrumenti protiv nepoštene konkurencije. Iako je to prvi korak, to još nije sad zagarantirano da ćemo ove nepoštene e, ponuđače i naše konkurente iz Europe na taj način otjerati. Mi znamo da dok god e, svi pošteno djeluju na tržišnom natjecanju, svi su dobrodošli iz cijelog svijeta na našem tržištu, dok se drže svih propisa, ali kad to prestane i kad počne socijalni dumping, onda ih moramo, moramo ih rastjerati, moramo nešto proizvesti. A osim toga, samo još na kraju da vam kažem da u ovom izvješću koje je bilo jako dobro, i odnosno i komisijenom prijedlogu treba još e, malo više surađivati sa našom cijelom industrijom i ostalim dionicima. Mislim da sve u svemu ćemo mi sa kolegom Peperom surađujući i na našem izvješću o komisiji na inicijativi isto brzo napredovati i napraviti dobro izvješće. Uh, uh, Gospodin Telička, izvolite. Hvala lijepa i hvala vam što ste gospodinu Korneliusu da na ovoj prezentaciji. Rekao bih da su sve ove riječi koje smo koristili i nazivi vrlo bitni. Prema tome, ovaj instrument o kom on govori, to nije instrument za zaštitu, instrument za zaštitu, nego je zapravo nacrt jednog propisa koji bi trebao zagarantirati da se svi pridržavaju pravila poštenog tržišnog natjecanja u Europskoj uniji. Mi ste i govorili o jamčenju i osiguranju naše povezanosti a mislim da bi to nešto što bi mi kao europski parlamentarni zastupnici uvijek trebali imati kao prvo prioritet pred očima. Nadalje, ne treba spekulirati o tome e, odakle sve dolazi ta nepošteno tržišno natjecanje, zato što mi znamo da ono postoji i to je napokon i bio predmet razmatranja relevantnih vlasti i nadležnih tijela, a to je prvenstveno komisija koja čuva unutarnje tržište i čuva naše zajedničke propise o tržišnom natjecanju. Prema tome, mi sada e, uzimamo to od Komisije zdravo za gotovo i očekujemo ovaj komad zakonodavstva, ovom prijedlog novog propisa, i nadamo se da će to što je prije moguće biti proći sve procedure, to bi nam onda dalo jedan solidni instrument s kojim se može djelovati ako je potrebno. E, žao mi je da sam tu malo to opsežnije i šire ispriča, ali mislim da treba, vidite, neki puta se znalo već u prošlosti dogoditi da govorimo o nekoj temi koja je recimo vrlo razumna i govorimo o nekim stvarima koje su jasno razumljive, kao što je nepošteno tržišno natjecanje, ali onda dolazi do raznih nesporazuma u ovom domu i onda svašta iz toga ispadne. Zato sam malo opširniji i precizniji u izričaju. Koliko sam shvatio, komisija je imala čitav niz različitih prijedloga koje je na ovom području pripremala dakle da se u biti samo odnose, ali da je to zapravo samo odražavanje, dakle revizija postojećih propisa na tom i srodnim područjima i to su propisi koji su godinama i primjenjivani, a kroz to je se i testirani da li još e, su dovoljno aktiv, aktualni, ali se vidjelo da se moraju mijenjati pogotovo što, a osim toga za to je vezano jasno i ova cijeli propisi o državnim potporama, državnom pomoći. Još jedna stvar koju volio da se uzme obzir, s obzirom da je pred nama dosta dug i naporan posao, je sljedeće. Nisam naime uvjeren da je procjenak učinka E, zaista doista koordinirala u svim točkama. Ne mogu sad ulaziti u detalje, ali posebno ovo pitanje potencijala i posljedica po, povezano sa u nekim evropskim regijama. To mislimo da je pitanje kome se nije pristupilo uopće na jednom cijelosti uravnotežen način, na jedan totalno objektivno uravnotežen način. Pa kažem, onda to sam htio istaknuti, tu bi trebalo možda više poraditi, iako znam da ste vi imali E, svoj pristup tome u vijeću, ali bi nam volili da nas svi malo više o tome kažete, da nas uputite u to više. Međutim, to ne bih nikako koristio kao neku ispriku koja bi nas mogla koja bi nam mogla motivirati više za ovaj nacrt e, teksta koji očekujemo u prvom kvartalu. Svakako mislim da je ova zaštitna priroda tog instrumenta, kako ste ga vi opisali, potpuno razumljiva. možda će biti nekih otpora ovom vašim rokovima vremenskim koje ste naveli. Dakle, do dvije godine, odnosno do godinu dana u situaciji koja bi bila, ako to tretiramo kao hitnu stvar, Znam da će biti nekih otpora, ali mislim da je bilo dobro da to ispunite. Još možda nešto što bi vam bilo od pomoći. Kod pregovora o bilateralnim sporazima sa nekim zemljama bi tu trebao parlament isto pripomoći stati za vas, jer mi smo već i kod e, donošenja strategije razvoja avijacije o tom govorili i onda smo se tamo isto fokusirali na bilateralne pregovore kad god negdje nije išla i vidjeli smo da je to najbolji put. Mi ne znamo za sad kao parlament točno šta se već ispregovaralo dok je došlo, ali boli bi da to isto uzmemo u obzir i o tome to razmotrimo kad budemo govorili o tekstu vašeg zakonodavnog prijedloga. I kad nas svi budete ukratko informirali onom šta radite. E sad još nešto o našem izvjestitelju, gospodinu Piperu. I mislim da je aspekt s kojeg on promatra ovaj nacrt teksta vrlo nalik na moj i mislim da tu naši klubovi isto gledaju i mislim da tu možemo potpuno podržati što on govori i mislim da ćemo moći podržati amandmane koje oni pripreme, a sad dalje ne bih od toga za sad o tome govorio. Ali mislim da je uglavnom ovo je jedan jako dobar posao i dobar nacrt zakona. Hvala gospodine Telička. Sada dajem riječ gospodinu Krameru. Izvolite. Hvala. Mislim da ako kaži prstom upiremo na druge ljude, a u narodnom globalnoj konkurenciji puno toga ima nepoštenog i ako mi dakle druge prokazamo, nemojmo zaboraviti da će bar tri prsta biti uporena prema nama i da će nas protuoptuživati. Naime, vidite, brojke su takve da kažu da je svaka druga zračna luka u Europskoj uniji pravi gubitke, dakle deficitne. A to je tako u Europi. A kad bi mi u Njemačkoj barem to došli, bio bi već sretan. Kod nas u Njemačkoj od 23 međunarodne zračne rukle, 17 njih rade sa gubitkom. Što znači da mi uopće nemamo pošteno tržišno natjecanje unutar same Unije. Ako mi u tome ne uspijevamo kod nas, onda ne možemo se ni u kom slučaju žaliti da drugi funkcioniraju i postupaju diskriminatorno prema nama. A šta onda radi komisija na tome? da vas pitam. Vidite, mi imamo neke no frills, ove jeftilenske ove zrakoplovne kompanije i kao i takvih aerodroma kod kojih gotovo ništa ne košta sletiti i poletiti. A onda imamo i neizravne državne pomoći. E, vidite, kod legalnih već subvencija i državnih potpora imamo jako puno toga. Koliko to kod onog skrivenog nelegalnog. Znate vi već onu moju priču da 30 milijardi eura zračne luke dobivaju na poklon svake godine zato što ne plaćaju PDV na ovaj kerozin kojeg utrpavaju kao gorivo u avione i tako dalje. Ali osim toga stvarno moramo onda biti paziti kad govorimo o nepoštenom konkurenciji. Jer vidite, i znam da moramo jasno, da je dobar put doći do sporazuma sa drugim državama ili sa drugim zračnim kompanijama, međutim ne uspijevamo se tu pomaknuti. Stoga ponavljam, ne možemo uperiti kaže pr samo u druge i druge prozivati. Jer nemojmo naše muke zaboraviti. Recimo kad smo bili u Kanadi i s njima razgovarali, oni su nam rekli nama su sve zračne luke rade s dobitkom. Suficitni su, pa to je divno, ali a šta mi da napravimo na tome? I zato kad nam onda drugi, kad mi govorimo i žalimo se o diskriminaciji, onda oni drugi kažu pogledajte što se Evropska unija radi sa našim zračnim prevoznicima onda baš nismo, ne stojimo dobro. Stoga molim vas, uzmite to u obzir. Vidite, pristojbe zračnih luka su toliko različite. Mislim da u Frankfurtu košta recimo 40 do 50 eura uzletanje slijetanje, a u ne znam, Hamburgu košta 2 eura ista ta stvar, ta neka pristojba. Znači, ako mi subvencioniramo te zračne luke, onda Moram, ne smijemo to ni zaboraviti, zato bih volio dobiti informaciju kako će komisija prema tome postupati, a ne samo prema drugima i trećima. Hvala, sada gospođa Ornete. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem gospodinu Kornelisu na prezentaciji. Ne želim biti neugodna, no želim vam na početku reći da je komisija trebala reagirati već odavno kako bi e, prekinula znači ove e, probleme u tržišnom natjecanju. Naš, naše bivše historijske nacionalne kompanije podnose okvir koji dovode u pitanje konkurentnost. Tijekom godina Europska unija je skršenih ruku to e, gledala i gledala je kako se bore sa e, kompanijama iz e, golfa, iz zaljeva. A istovremeno komisija u ime tržišnog natjecanja zabranjuje zbile kakve kompenzacije nacionalnim kompanijama. No komisija je želj, ipak e, osmislila, odlučila se osmisliti neke instrumente protiv e, nepoštenog tržišnog natjecanja. No zašto to nije napravljeno prije? E, uredba 868 iz 2004. godine nije li znači ta uredba već 13 godina na snazi Tijekom 13 e, godina naše kompanije su izložene nepoštenom tržišnom natjecanju, a ta e, uredba nije bila ni u kojem slučaju prilagođena e, zrakoplovnom sektoru. Što se tiče samog prijedloga, možemo biti samo sretni što se tiče odredba koja govore o istragama. To je u svakom slučaju pozitivno u skladu u odnosu na bivšu uredbu i isto tako vezano uz motive za otvaranje istraga. Radi se o motivima e, koje mogu dovesti do štete e, prijevoznicima, no s druge strane imamo i druge kriterije koje podržavamo. Imamo također i sljedivost tužbi i prihvatljivost tužbi, to je ono što ide tako također u dobrom pravcu. E, ono što je važno je da e, zrakoplovna industrija Europske unije mora imati mogućnost e, davati pridužbe Europskoj komisiji to individualno i skupno. No nekoliko aspekata se mogu poboljšati. Imamo rokove za otvaranje i zatvaranje istrage. To, ti rokovi se moraju smanjiti kako bismo imali zbilja veći odvraćajući efekt uredbe. Što se tiče same e, istrage moramo imati također i određene mehanizme u trenutku kad se određene e, istrage ne, slažu sa istragom. Isto tako što se tiče određenih pitanja komisiju imamo članak 12b2. E, da li se predviđaju znači mjere odštete, a kad imamo na primjer treće države E, koje mogu biti izložene istrazi i u trenutku kad te treće države, znači na primjer prijete određenim mjerama trgovini Europske unije, da li onda e, Europska unija e, u tom slučaju može okončati istrage, da li Europska unija se onda, da li ona takve odluke provodi, te također isto tako govorim o određenim mjerama što se tiče znači trećih e, kompanije iz trećih zemalja izloženih e, istragama. Hvala vam i hvala gospodine Olivin na vašoj prezentaciji. Ja sam jako ovaj, zapravo ohrabrena i optimistična kad čujem ovo sve što ste nam iznijeli, zapravo vaš prijedlog oče Eh, zaštititi tržišno natjecanje, a ne ga uništavati. Dakle, to je vrlo bitno. Evo, vidjeli smo i da trenutno imamo recimo pregovore o trgovinskim ugovoru s Japanom, sa Kanadom smo već zaključili, to će se sve više razvijati. Dakle, međunarodna povezanost je sve važnija za nas, za naše potrošače, za našu ekonomiju, za naše poslove, trgovačka društva i tako dalje. I tako se apsolutno slažem s tim da nam treba nešto što će zamijeniti priješnje koje, propise koji jednostavno više nisu dovoljno ažurirani. I ovo sve što smo danas čuli je zvuči jako dobro. Idemo na pošteni pristup zaštitu naših ekonomskih i poslovnih interesa na prvom mjestu, a zatim da osiguramo da evropski zračni prevoznici budu uvijek ravnopravno tretirani svuda, posvuda u svijetu, da nisu izloženi nikakvoj diskriminaciji, da imamo mehanizme zaštite koji će to jamčiti. I e, da imamo isto mehanizme za razrješenje sporova koji bi trebali na jedan nama kao Europskoj uniji prihvatljiv objektivan način biti razriješeni. Ali mislim da je vrlo bitno da komisija zna koje će pritužbe morati ili trebati istražiti i da se zna koji su minimalne potrebe da se pripreme dokumenti, zatim da se zna šta mogu biti mogući razlozi za takvu diskriminaciju, recimo neko dobiva, neko ne dobiva državne poticaje, neki su ilegalni, neki su indirektni a neki su samo dozvoljeni. Zatim i druge stvari, socijalni dumping, cijene i tako dalje. Dakle, to su stvari koje se ovdje normiraju i mislimo da je ovo jedan jako dobar pristup, vrlo izbalansiran, vrlo fair i, i radujemo se dalje suradnji i promatranju kako će se ta uredba dalje, dakle kao najnoviji europski propis razvijati. Mislimo da ćemo tu u međunarodnoj trgovini apsolutno zaštititi i naše potrošače i našu privredu. Hvala. Hvala vam. Hvala gospodinu Kornelisu na vašim prezentacijama. Vi ste pokazali da se konkurentnost povećava između različitih zračnih prijevoznika. To je iznenađujuće budući da znamo da uvjeti te konkurentnosti nisu e, predmet nikakvih e, pravila na nacionalnoj razini. Situacija je komplicirana i moje prvo pitanje je sljedeće. Kako ćete uvjeriti države, posebno države članice, koje danas, moramo to reći, e, negativno gledaju na reviziju ove uredbe? To je prva faza. Prva etapa neke e, države smatraju da ova uredba e, je zapravo e, uredba koja zagovara protekcionizam. Drugo, što se tiče ovog mehanizma o zaštiti tržišnog natjecanja, mislim da taj mehanizam nije bio baš potpuno jasan. Biste li E, možda mogli detaljnije e, reći na koji način će funkcionirati taj mehanizam zaštite. I isto tako željela bih znati što se tiče mjere odštete E, znači vezano uz, vezano uz međunarodne obveze koje su sadržane u međunarodnim sporazumima. Postoje znači određene e, dvojbe vezano uz to i kako možemo onda e, riješiti tu situaciju. Ja sam sad uzela riječ, ali i drugi su također zatražili riječ. Gospodine Dodat ću vas na listu. Gospodin Van Bilterberg, a na kraju će završiti Madame de Monte. Hvala vam lijepo, to su sve jako zanimljiva pitanja. Pa sam ja čekao na svojih dvije minute da ja svoja pitanje snesem. Prvo pozdravljam ovaj prijedlog komisije, mislim da u nekoliko rezolucija već parlament vrlo jasno kazao koliko je važna osiguranje poštene i objektivnog tržišnog natjecanja i konkurentnosti u odnosu na treće zemlje, dakle zaštitu naših zračnih prevoznika. I sad se moramo osigura da imamo i adekvatne mogućnosti odgovora ako se to ne događa prema našim zračnim prevoznicima. I kao član liberalne stranke i u ovom domu visokom ja apsolutno pozdravljam sve inicijative koje to trebaju popraviti i do tog dovesti. A sad idemo idemo konkretan prijedlog Evropske komisije. Oni su govorili o stvarima koji su protiv interesa Evropske unije. Članak 2 e, i članak 10 i govorili su o usvajanju, rekli su usvajanje mjera onda na tom području bilo protiv interesa Unije, a to je prva referenca. Druga stvar, članak 10. Europska komisija se može suzdržati i ne mora nužno um, poduzimati različite mjere za traženje odštete ili nadoknadu, kada kad bi usvajanje tih nadoknadnih mjera bilo protiv interesa Unije. Pa sad moje prvo pitanje kako ovdje konkretno definirate te interese Unije? Jer mi trebamo sve činiti da osiguramo poštivanje naših propisa. A na temelju te uredbe vidimo kako ćemo onda pred sudom, ako dođe, s Europskim sudom, ako dođe do procesa ovdje, onda objasniti koji su te interesi bili Unije koji su nam nalagali da ne provodimo konkretno i konsekventno tekst naših propisa i naših uredaba prema i recimo kod su treće zemlje u pitanju. Zato me to zanima. Zatim sljedeće pitanje, definicija. Drugo pitanje bi bilo to prvo pitanje. Drugo pitanje kao se odnosi na ono što ste često mi govorili, na relevantnost o, upravo ovih pitanja konkurentnosti u međunarodnom e, konkurenciji zračnih prijevoznika. I, dakle, ne znam kako ćete vi ovdje osigurati da se ovdje poštena klauzula, pa pošteno tržišno natjecanje zajamče u tim klauzulama svih međunarodnih ugovora i da se to provodi na cijelom globalnom okvirima i kako ćete primorati treće zemlje da sudjeluju u tim pregovorima. Ja naravno znam da su to sve povjerljive informacije koje recimo pojedini akteri na tržištu kao zračne kompanije neće iznositi, kako ćete vi doći do toga i to zagarantirati sve? Onda još jedno pitanje, govorite o članku 13. Financiranje nekih e, svih mjera za manje vrijednosti i zapravo o poticajima govorite. Mi znamo da se na bilateralnoj bazi to i daje. Šta je znači mjera ekvivalentnosti? Tri konkretna primjera, naravno, osim financijskih pristojbi. Šta je primjerice po vama bilo koja mjera ekvivalencije? I zatim, još jedno pitanje u vezi zemalja članica. Znamo da se vodila već rasprava sa članicama u vijeću. Među vijeća, mislim, u lipnju bilo jako puno otpora, posebno od strane britanskih kolega, kako sam, koliko sam ja razumio. Možda ćemo to nakon Brexita razriješiti, ali sad moje pitanje. Što biste vi mogli učiniti, što bismo mi mogli učiniti da osiguramo malo više entuzijazma među zemljama članicama u vijeću? Kako ćete učinkovito ovaj, nešto, neke mjere provesti da osigurate suglasnost u vijeću. Naravno, svaka institucija mora odigrati svoju ulogu, mislim da komisija treba biti vrlo uvjerljiva, pogotovo prema onim zemljama članicama koje su, imaju stanovite otpore prema ovoj reviziji prijedloga, dakle reviziji uredbe, ovom zakonskom prijedlogu novom. I na koncu vi ste u svojoj prezentaciji vrlo jasno rekli da kad govorimo o poštenom tržišnom natjecanju i kad govorimo o dijelom o načelima režima svjetske trgovinske organizacije, mislim da morate osigurati punu integraciju e, zračnih usluga i pružanja usluga upravo ta načela i taj režim svjetske trgovinske. Meni jako teško objasniti mojima da prema VTL-u ono što vredi za druge nije moguće e, recimo primijeniti na zračne prevoznike. Isti režim, ista pravila. Jasno, oni su svjesni svih osjetljivosti i posebnih specifičnosti vezanih za upravo zračni prijevoz i tu djelatnost. Ali ono što mi uvijek u Nizozemskoj kažemo, koji je konačna perspektiva toga da li tu postoji mogućnost, da će se moći poduzeti koraci, da se dođe do jedno konačne nagodbe, tako da bi isti ovaj režim i svjetske trgovinske organizacije koji svuda drugdje važe, mogao se prenijeti na područje zračnih kompanija, zračnih prevoznika. I što ćemo mi učiniti da uvjerimo države da je to jedini pravi smjer koji nam preostaje, iako one pokazuju stanoviti otpor. Hvala vam puno. Sad gospođa De Monte ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam na vašoj eh, prezentaciji. Imam jedan komentar i jedno pitanje. Komentar se tiče fleksibilnosti. Vi ste rekli točno da ne bismo trebali imati mjere koje idu u smjeru kažnjavanja, trebali bismo uzeti u obzir i dobrobit, dakle, eh, kada radimo bilo kakvu vrstu intervencije po pitanju zrakoplovnog prijevoza. Na temelju onih podataka koje ste nam vi dali, čini se da od 1992. do 2016. imamo udvostručenje broja dnevnih letova, a do 2050. godine znamo da će doći do još znatnijeg povećanja. Dakle, zračni e, prostor je najzagušeniji prostor i zato bismo trebali dati što je moguće kapilarniju vrstu usluga. E, upravo e, zato da omogućimo našim građanima da budu što bolje povezani, ali također i da osiguramo razvoj određenih područja. Jer ako ne postoji prikladna usluga po pitanju prijevoza, prvenstveno govorimo o zrakoplovnom prijevozu, onda se neka destinacija ne može smatrati turističkom destinacijom. Recimo kada govorimo o nekakvim učinkovitim službama i ako imate dobre cijene, onda te destinacije definitivno imaju prednost i veliki potencijal za razvoj. E, htjela sam vam dati taj komentar e, da vam kažem da je po mom mišljenju to smjer u kojem bismo trebali ići, pogotovo kada govorimo o najudaljenijim regijama. Imala bih i pitanje koje se tiče primjene ove uredbe a po pitanju e, sporazuma između Europske unije i trećih zemalja po pitanju zrakoplovnog prijevoza. Ovo se ne tiče samo zemalja na Bliskom istoku i zemalja u zaljevu, nego također i nekih drugih zemalja. Dakle, mene sada zanima kakva vrsta primjene se ovdje prakticira. Dakle, se e, tiče li se to i samog aspekta tržišnog natjecanja ili se radi i o primjeni odredbi uredbe. Dakle, e, je li sada riječ o tome da sporazum je e, iznad uredbe ili će se morati primjenjivati nekakav e, stroži e, režim od ovog koji propisuje sama uredba? Hvala. Hvala gospođo De Monte. Sada ću dati riječ ponovo gospodinu Cornelisu. Ako nam možete možda malo razsvijetliti situaciju i odgovoriti na pitanja. Hvala vam, gospođo predsjednice. Prije svega želio bih zahvaliti gospodinu Piperu i izvjestiteljima u sjeni na njihovom interesu za ovaj dosije. Ja se veselim radu s vama, a ja i moje ekipe su vam na raspolaganju e, za davanje dodatnih informacija. Isto tako, želim vam zahvaliti na podršci vidim da e, mnogi smatraju da je ovaj prijedlog uravnotežen i potreban i mogu reći da je to poticajno. Neki od vas su rekli da očekuju možda i neke dodatne odgovore na pitanja i to je naravno prirodno. Vratimo se sada na neke specifične točke i pitanja. Gospodin Telička je govorio o e, procjeni učinka i pitanju povezanosti. Ocjena učinka je nešto što se ne pokreće lagano i za ovaj instrument je to još teže, budući da se radi o okvirnoj uredbi e, kojom se stvara postupak, isto tako kriteriji procedure, proces, ali ne ulazi se u posebne slučajeve. Naša zadaća danas ovdje e, nije da prije stupanja na snagu uredbe e, ocjenjujemo e, i sudimo o specifičnim slučajevima. Znači, teško je vršiti procjenu učinka slučajeva koje još ne poznajemo. No, bez obzira na ograničenja koje smo imali, mislim da smo zbilja proizveli uvjerljiv, e, uvjerljivu procjenu učinka. Znači, e, znači mi smo postigli e, ravnotežu između osmišljavanja našeg vlastitog instrumenta i rada na međunarodnoj razini u okviru e, VTO, a mi smatramo da trebamo na obje razine e, raditi i u okviru VTO-a i naravno na osmišljavanju našeg instrumenta imamo znači ograničenja, određene slabosti što se tiče određenih točaka, no mislimo da smo mi proizvezli e, dobre zaključke e, sa dovoljno dokumentacije. Što se tiče pitanja povezanosti, znam da je to predmet zabrinutosti, to je bio slučaj i u vijeću, ja sam to rekao u prezentaciji. Naša povezanost je e, polazišna točka, a nije žrtva, nego prije svega korisnik ove uredbe. To je naša perspektiva i ono što mi mislimo je da što više igrača trebaju e, moći djelovati na tržištu, naravno u okviru nediskriminatornih e, mjera, a e, instrument na tom području želi pomoći posebno tamo gdje nemamo nadležnost i jurisdikciju, znači izvan granica Europske unije. Znači, mi želimo prije svega također usvojiti i taj pristup pregovaranja i to na osnovu bilateralnih odnosa i mnogi su to naglasili. Ovaj instrument je tu da nam pomogne tamo gdje se e, zapravo e, na neki način ne može, ne može upotrijebiti ove instrumente u okviru pregovaranja i bilateralnih sporazuma. Naravno, prije pokretanja instrumenta prvo ćemo raspravljati, no u nekim slučajevima ćemo i naravno reagirati. A u tom smislu ne smijemo biti e, razoružani, jer onda nećemo moći djelovati na pravi način i neće nas se slušati. Tako mi vidimo stvari. Znači Prvo, globalna pravila i da, kao što je rekao gospodin Van Miltenborg, mi ćemo i dalje to stavljati na dnevni red u međunarodnim forumima, posebno u okviru IKO-a ono što je e, važno naznačiti da Europska unija prije svega e, je ona koja i gura taj dosje. Što se tiče drugih e, država, e, na primjer e, država, države kao SAD koji govore o tome da poštuju tržišno natjecanje, oni imaju vrlo konzervativno zrakoplovstvo. Mi se nadamo da ćemo u okviru VTO-a riješiti problem u nekoliko godina, a da ćemo i mi također osmisliti učinkovit instrument. Gospodin Kramer je govorio o tržišnom natjecanju u okviru Europske unije. To je također nešto e, što je od velikog interesa za nas i mi želimo u tom smislu usvojiti holistički pristup. Što se tiče ove naše strategije zrakoplovstva, mi smo uključili cijeli niz inicijativa. Kad govorimo o tržišnom natjecanju i konkurentnosti između e, zračnih luka. Mi ne želimo da postoje zračne luke za koje ne postoje tržišta. Kom i povjerenik u tom smislu je to naglasio e, u više navrata. Imamo stroga pravila vezano uz to, e, posebno što se tiče e, pomoći na području ulaganja. I u okviru tih pravila se ne mogu pokrivati bilo kakvi deficiti zračnih luka. Mi želimo prije svega imati e, sektor zračnih luka koji će e, poslovati prema e, tržišnim pravilima i želimo također da ta, te zračne luke nude vrlo kvalitetne usluge. Što se tiče ovih naknada, one održavaju također različite u, različitosti u troškovima ulaganja, različitim uslugama koje se nude. Mi imamo također i pravila u okviru e, naše uredbe o naknadama zračnih luka i to naravno tim naknadama se ta pravila moraju odražavati. Imamo na primjer nove piste, izgradnju novih terminala, to se sa sobom e, povlači dodatne troškove. I zračna luka takva takve troškove mora moći povratiti. Takva su pravila. Mi ćemo također e, započeti i e, evaluaciju o e, uredbe o uslugama iz 2008. godine. A također i pravila unutarnjeg tržišta će biti revidirana sljedećih godina. Gospodina Gospođa Arnatu je govorila o rokovima, o tajmingu, te o mogućnosti da se usvoje privremene mjere. Mislim da ovdje imamo maksimalne rokove, ali ne i minimalne rokove i ništa ne sprečava da se istrage provode vrlo brzo. Zbog toga smo tu uključili i tu razinu e, opasnosti. Ako, e, na primjer znamo da će se određene stvari dogoditi sa sigurnošću, onda pružamo mogućnost da se reagira i djeluje prije. I to na brz način. Što se tiče pitanja interesa Unije, cijeli niz zastupnika o tome govorio i to je za nas od ključnog značaja. Mm, to je isto tako predmet e, rasprava u vijeću. Na koji način možemo definirati interes Unije? To je koncept koji postoji, mi to nismo sad e, e, izmislili, to postoji također i u okviru instrumenta za zaštitu trgovine. Znači imamo na neki način taj znači Mm, znači mehanizam koji možemo moći zaustaviti ako shvatimo da to nije u interesu e, građana, a ne da sad imamo vlak koji bezglavo juri u zid. Što se tiče ove uredbe o e, preprekama trgovinite trgovini te postupcima protiv antidumpinga možemo reći da imamo e, ravnotežu koju želimo postići, a ravnoteža sa sobom povlači i to e, nametanje ili nenametanje mjera. Mislim da u ovom trenutku u tekstu ne možemo biti niti detaljniji, niti precizniji, jer e, to bi zapravo išlo u suprotnom smjeru od onoga kojim mi želimo ići, a to je da možemo u određenim situacijama poduzmemo mjere onakve kakve želimo. A što se tiče pitanja rasprave u vijeću, da e, dobro ste čuli da postoje velike različitosti u mišljenjima e, između država članica. Mi osjećamo da je u mnogo navrata to rezultat e, mišljenja koje su stvorena prije samog prijedloga i u okviru očekivanja. Mislim da e, smo ipak tu e, postigli napredak, zaboravimo napise u tisku od prošle godine i koncentriramo se na ono što će stvoriti i zaštititi zračni prijevoz. E, naravno nikad će se neće dogoditi da sad tu prekinemo i zatvorimo sve veze u, ne, u nekoj međunarodnoj zračnoj lukci. I ja mislim da u parlamentu ste vrlo jasno vidjeli tu ravnotežu između različitih interesa. Mi se nadamo da će se također i osjećaj u okviru vijeća e, promijeniti, te da će shvatiti e, o čemu se točno radi u okviru ovog interesa, ovog instrumenta. Nadamo se također i plodnoj raspravi sa parlamentom. Što se tiče bilateralnih sporazuma i pregovora u tijeku, mi smo imali zapravo i pozitivni feedback e, država s kojima e, pregovaramo, budući da su oni smatrali da se radi o uravnoteženom prijedlogu koji se osniva na činjenicama, da imamo također i poštivanje prava na obranu i tako dalje. Znači nemamo ni taj kazneni e, znači element sankcija i mogu reći da reakcije koje smo dobili su bile pozitivne. Te se smatra da što se tiče ovih pregovora neće biti negativnih e, utjecaja. Mi naravno prije svega zagovaramo pregovore i pregovaranje te što se tiče sporazuma o partnerstvu, e, tamo ćemo imati također i vrlo jasne odredbe što se tiče rješavanja sporazuma. A onda u takvim slučajevima korištenje uredbe neće biti potrebno. Imali smo također i pitanje o mogućim mjerama osim znači financijskih E, pristojbi. Imamo znači cijeli niz mjera što se tiče pristupa e, zračnim lukama, e, što se tiče navigacije, korištenje drugih znači objekata i tako dalje. Isto tako što se tiče e, operativnih mjera, sve su moguće osim onih koji će dovesti nas ili države članice e, do kršenja postojećih bilateralnih e, sporazuma. U postojećoj uredbi je predviđeno da ako imamo E, znači e, kršenje pravila o dedeljivanju e, slotova, onda možemo isto tako imati i protu mjere. To su takozvane mjere reciprociteta. Imali smo određene slučajeve sa takvim slotovima prije nekoliko godina i u okviru 24 sata diskriminatorne mjere su bile povučene. Mislim da je to zapravo nešto što želimo postići ovim mjerama. E, odgovorio sam znači na pitanja povezana sa VTO-om. E, što se tiče gospođe De Monte i pitanja o regionalnom razvoju, možemo reći da što se tiče unutarnjeg tržišta imamo povećanje tri puta, e, za tri puta različitih ruta i linija. Znači mnogi gradovi koji nisu, povezani, koji nisu bili povezani do sada su povezani imamo više znači direktnih veza između regionalnih središta. To je nešto što je važno u okviru e, podrške regionalnom razvoju. Imamo također i ovu obvezu javnih usluga. I trebamo vidjeti na koji način ćemo primjenjivati te obveze e, javne usluge. E, ponekad nismo bili sigurni kada se to može primjenjivati ili ne. I tu smo malo definirali stvari. Nadam se, gospođo predsjednice, da sam odgovorio više manje na sva ima e, pitanja. Hvala gospodine Kornelis. Postavljena pitanja su imala za cilj rasvjetljavanja određenih e, stvari vezano za, za ovaj prijedlog uredbe. Što se tiče ovog e, predmeta vidimo napredak po prvi puta i možete e, računati na nas u tome da vas e, znači podržimo u osmišljavanju okvira koji će nam isto tako omogućiti da napredujemo. U tom smislu imate i moju podršku i podršku našeg odbora. A sada E, treba vam reći da naša sjednica e, nastavlja se, ali je zatvorena za javnost. Sada ćemo e, znači prekinuti na nekoliko minuta, imati stanku na nekoliko minuta kako bismo mogli obustaviti ove usluge streaminga i omogućiti publici da izađu iz dvorane. Znači nekoliko minuta na raspolaganju.